Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobro jutro kolege i kolegice. Nastavit ćemo sa našim sastankom i doći ćemo do devete točke dnevnog reda. Radi se o protokolu o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima vezano uz konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije. Odmah ću dati riječ našem izvjestitelju, gospodinu Zeinfeldu. Izvolite. Dobro jutro. Hvala, gospodine predsjedniče. Kao što znate, govorimo o usvajanju protokola, o uklanjanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima uz okvirnu konvenciju Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom. To je dugi naziv tog protokola. Zapravo o čemu se radi? Morali bismo podnijeti našu suglasnost kao Europski parlament za zaključenje protokola. Zašto? Aktivnosti o kojima se ovdje govori pokušaj uklanjanja u Europskoj uniji i na globalnoj razini kriminalnu aktivnost, o nezakonitoj proizvodnji, stavljanje u promet, distribuciji i prometu duhanskim proizvodima, uključujući krijumčarenje duhana i duhanskih proizvoda. Neovisno činjenica da se radi o nezakonitoj kriminalnoj aktivnosti, također je vrlo važno da se radi o riziku po živote i zdravlje građana i posljedično sve to može dovesti do proračunskih i financijskih gubitaka i ne zaboravimo da toleriranje jedne ovakve nezakonite aktivnosti ugrožava ugled Europske unije i država članica. Vezano uz financijske gubitke procjenjuje se 10 milijardi eura godišnje, no ne zaboravimo i druge neizravne gubitke koji proizlaze iz činjenice da moramo liječiti ljude koji se razbole i koji su ovisni o duhanu i moraju se liječiti zbog svih posljedica zloporabe duhana. Da bismo bili uspješni u tim aktivnostima za uklanjanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima, moramo usvojiti protokol, no da bi protokol postao obvezujući, treba nam najmanje 40 stranaka potpisnica. Imamo samo nekoliko stranaka samo pet država članica je do sada se priključilo protokolu. Srećom, velike zemlje kao što su Francuska, Španjolska, Portugal, Austrija i Latvija su među njima. No kada dođemo do brojke 40, protokol bi u roku od pet godina trebao rezultirati usvajanjem rješenja koje pokušavamo uvesti. I koji je cilj? Trebali bismo imati globalni sustav praćenja i detekcije vezano uz cijeli lanac opskrbe duhanom i duhanskim proizvodima, no isto tako opreme za preradu. Dakle, kada govorimo o lancu opskrbe, postavlja se pitanje licenciranja, registracija, vođenje evidencije i cijeli skup pravila koja se tiču trgovine, tranzita i međunarodne trgovine. Ne želim duljiti jer protokol nije sporan preporučio bih da mi kao Europski parlament damo suglasnost na usvajanje protokola. David Martin. Hvala gospodine predsjedniče, zahvaljujem gospodinu Zeinfeldu. E, ispričavam se u ime svog kolege Serđa koji je izvjestitelj u sjeni, no trenutno predsjedan drug, drugo izvješće u odboru EMKO. Mi pozdravljamo e, ovaj protokol e, uklanjena se kontra trgovine duhanskim proizvodima. Krimčarenje duhana i duhanskih proizvoda u Europsku uniju je kriminalna aktivnost koja e, je uzrok velikim gubicima vezano uz prihode u Europskoj uniji, isto tako je uzrok mnogih zdravstvenih problema. No želio bih istaknuti izvjestitelju da postoje dokazi da su i neke druge kriminalne aktivnosti vezane uz nezakonstrukovne trgovinu proizvode, pa čak i terorističke aktivnosti. Radi se dakle o vrlo ozbiljnom pitanju. Većina ovih proizvoda e, potječe iz država izvan EU-a, stoga ne potrebna mi je međunarodna suradnja da riješimo tu situaciju i potreba nam je protokol za međunarodnu suradnju. Kao što je izvjestitelj rekao, cilj protokola je da Lanac opskrbe duhana i duhanskih proizvoda kao i oprema za preradu, sustav e, nadzora i praćenja na globalnoj razini, e, sustav vođenja evidencije, licenciranja, reguliranje interneta, bescarinske trgovine, sve to je potrebno pratiti na mnogo bolji način no što je to trenutno slučaj i naravno postoje pravila za uklanjanje proizvoda. Mi podržavamo ratifikaciju protokola no jedna manja kritika. Izgleda gleda još mnogo puta pred nama. Međunarodni proces je vrlo spor. Mi se često žalimo na zakonodavstvo Europske unije, no međutim ovo je još sporije. Trebali bismo brže riješiti ovaj problem, no podržavamo ratifikaciju protokola. Hvala, Ema ja pozdravljam e, davanje suglasnosti ovom protokolu. Mislim da je to globalno rješenje za e, globalni problem. Šest milijuna ljudi umire zbog duhana i duhanskih proizvoda. Do 2020. godine e, bit će ih osam milijuna i pojavljuju se različiti nezakoniti proizvodi koji nisu regulirani, koji se neprestano pojavljuju na tržištu i predstavljaju pravu prijetnju po zdravlje ljudi. Europska unija bi trebala predvoditi u smislu ratifikacije ovog protokola da dođemo do 40 potpisnica kako bi ovo bilo održivo rješenje za eliminaciju problema. Moramo riješiti ovaj problem ne samo u Europi, već i u cijelom svijetu. Dakle, podržavamo davanje suglasnosti. Hvala za Alde. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Moj kolega nije mogao nazočiti na našem sastanku, pa ja vam pa se ja obraćam u ime kluba ALDE. E, klub podržava ratifikaciju protokola za uklanjanje e, nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Krijumčarenje duhana duhanskih proizvoda u Europsku uniju je ozbiljna kriminalna aktivnost koja ima e, teške posljedice po javno zdravlje i to je jedan od glavnih izvora financiranja kriminalističkih organizacija i veli, predstavlja veliki gubitak prihoda EU-a, što si ne možemo dopustiti. Obzirom da većina nezakonitih duhanskih proizvoda dolazi iz područja izvan EU-a, osnaživanje međunarodne suradnje i jasni zakonodavni postupci te bolja provedba zakona je nešto što je prijeko potrebno kako bismo se suočili s ovim problemom. Liberali smatraju da najbolji način suzbijanja nezakonite trgovine, krijumčarenja, izbjegavanja plaćanja poreza bi trebalo riješiti e, pravnim instrumentima kao što su provedbeni akti, protokol, sve što nam je na raspolaganju. E, I stoga mi podržavamo brzu provedbu protokola. Hvala lijepa. Zaguje, Framina. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Mi, mi se zalažemo za ratifikaciju protokola i to iz mnogo razloga. E, prijevare vezane uz duhan i duhanske proizvode ugrožavaju politiku EU-a. E, pojavljuju se jeftine imitacije e, duhanskih proizvoda na tržištu koje prvenstveno mladi ljudi kupuju i Također, krijumčarenje duhana i duhanskih proizvoda pridonosi financiranju kriminalističkih organizacija. Države članice gube mnogo poreznih prihoda. E, naravno da je bitno i zdravlje građana i zato podržavamo protokol. Gospodin Buhner. Hvala lijepa. Moj klub i ja smo e, uvjereni zagovornici ovog protokola uklanjanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima bi trebao biti naš prioritet. Prije tjedan dana smo na plenarnoj sjednici e, glasovali protiv produljenja sporazuma sa Filipom Morisom i to velikom većinom. Time smo poslali jasnu poruku komisiji da se ne upušta u te pregovore. E, Filip Moris je izravno vezan uz ovaj protokol. Svjetska zdravstvena organizacija već u svojim okvirnim konvencijama za nadzor duhana e, je pokazala da dogovori sa duhanskom industrijom, kao što je Filip Mori, su proturječni sa ciljevima konvencije i onemogućavaju napredak kod kontrole nezakonite trgovine duhanskim proizvodima. Nadam se da komisija e, što se tiče provedbe ovog protokola, protokola će, će ga odrediti jednim od najviših prioriteta. Sada dajem riječ komisiji. Nemam ime. Da li je netko iz komisije ovdje? Zovem se Michael Lindl, ja sam iz Olafa. Želimo vam zahvaliti na vašoj potpori vezano za vrlo važnu inicijativu. Primamo na znanje ovo što je rečeno vezano uz Filip Morris, no usvojena je rezolucija i dobit ćete detaljni odgovor od komisije na to pitanje zasebno. Hvala. Vrlo kratko. Ima li još javljene za riječ? Nema, pa ćemo ponovno dati riječ izvjestitelju. Vrlo mi je drago da smo ovako jednoglasni. To mene iznenađuje jer jer ovo je međusektorski problem i zato smo ujedinjeni i to je opravdano. Nadam se da će to dovesti do odobrenja i ratifikacije protokola. Hvala lijepa. Rok za podnošenje amandmana je 7. travnja i na, na sljedećem sastanku odbora 20. i 21. travnja ćemo glasovati o protokolu 10. točka dnevnog reda sporazum o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua. Moramo o tome razgovarati zato što e, je Hrvatska pristupila e, Europskoj uniji i zato moramo unijeti određene izmjene. Naš stalni izvjestitelj po ovom pitanju je gospodin Fisas i daje mu riječ. Hvala lijepa. Trgovinski sporazum između EU-a s jedne strane i njegovih država članica i Kolumbije i Perua s druge strane potpisan je 26. E, lipnja 2012. godine i primjenjuje se od 1. ožujka 2013. godine između Europske unije i Kolumbije i od 1. kolovoza 2014. godine e, između EU-a i Perua. Europska unija je dala svoju suglasnost za osvajanje ovog postupka 1. prosinca 2012. godine. Zemlje Antske zajednice su također se mogle priključiti ovom sporazumu. Europska unija i Ekvador nakon te odluke su otvorili pregovore sa ciljem priključenja e, te države e, u srpnju 2014. godine. Nadamo se da će ti pregovori biti zaključeni, te će e, Europska unija moći dati svoju suglasnost do kraja godine za priključenje Ekvadora. Europska unija je po veličini drugi najveći trgovinski partner za Antsku zajednicu, jedan od najvećih investitora u tu regiju. Prije dva tjedna smo održali sastanak sa e, skupinom za praćenje Antskih zemalja i usvojili smo drugogodišnje izvješće o usvajanju trgovinskog sporazuma između EU-a, Kolumbije i Perua. Teško je izvesti zaključke za sva različita područja, na primjer trgovina, usluge i ulaganja. To su poglede koje nisu još detaljno uređena, no komisija je zaključila da dvije godine nakon što je sporazum proveden, sporazum dobro funkcionira na zadovoljstvo obiju strana. Trgovina proizvodima koji su liberalizirani, zahvaljujući ovom sporazumu smatra se pozitivnim razvojem događaja. Europska unija je liberalizirala proizvode iz Perua i Kolumbije i došlo do velikih povećanja uvoza tih proizvoda. Također izvoz proizvoda iz EU-a u Kolumbiju i Peru je u porastu. Sudjelovanje Hrvatske u ovom trgovinskom sporazumu je prirodna posljedica pristupa Hrvatske EU i komisija sada poduzima potrebne pravne korake kako bi omogućila Hrvatskoj da se u cijelosti priključi. Kao što je već rečeno, predlažemo da parlament da svoju, svoje odobrenje priključenju Hrvatske sporazum o trgovini između EU-a, Kolumbije i Perua, a što se tiče Ekvadora, također će to biti prirodno pristupanje, ali neće biti potreban nikakav posebni dogovor za priključenje te zemlje. To je postupak. Hvala lijepa, gospodine Fisas. Kao i izvjestitelj u sjeni za SND moram vam izraziti svoju potporu. Mi smo na istoj liniji. ECR, ALDE. Izvolite. I have a text of um, Jan Saradil. E, ja, slažemo se sa izvjestiteljem. da sudjelovanje Hrvatske u trgovinskom sporazumu je prirodna posljedica pristupa Hrvatske EU. To je pravni postupak, tehničko pitanje. Europski parlament bi trebao dati svoju suglasnost tom e, postupku. E, Zabrinuti smo širim kontekstom ratifikacije e, i priključenja Ekvadora ovom sporazumu o trgovini između EU-a i Kolumbije i Perua. Tek u studenom će e, dužnostnici Ekvadora doći i Europski parlament, te stoga postoji stvarni rizik e, administrativnog jaza od tri mjeseca. Preferencijalni aranžmani za Ekvador će u tom roku isteći i, a sporazum o slobodnoj trgovini što neće stupiti na snagu. Stoga ću pitati Europsku komisiju što će se dogoditi tijekom tog razdoblja i koje nam mogućnosti stoje na raspolaganju. Što bi ovdje strane mogle učiniti da ubrzaju proces ratifikacije? Komisija već ovdje, pa možda može odmah odgovoriti. Hvala, Alde. Nitko nije ovdje. Helmut. Hvala Bernd. Priključujem se izjavi kolege Fizasa i slažem se s tom izjavom. No, također bih želio ukazati na sljedeće. Naravno da svi očekujemo da Hrvatska postane potpisnicom protokola i da kao odgovorna država članica učini sve što je u njenoj moći da E, sporazum sa Ekvadorom također bude ratificiran što je moguće prije, tako da ne dođe do ovog jaza. Tu, to je odgovornost i Hrvatske i drugih država članica. Isto tako bih želio istaknuti da što se tiče hodograma vezano uz Kolumbiju i tehnički postupak, moramo se time konkretnije pozabaviti i pogledati što je ostvareno vezano uz davanje suglasnosti Europskog parlamenta e, priključenju ovom sporazumu o trgovini. To nije samo tehnički postupak, već i politički e, potez i moramo dobiti potporu građana i javnosti. Danas ćemo održati javno saslušanje, pa ćete e, moći saznati više od E, trgovinskih, ovom trgovinskom sporazumu sa Kolumbijom i Peruom i Ekvadorom. E, zeleni li su ovdje, FDD također ne, gospodin Jurgensen. Hvala vam. Samo kratka točka vezana uz protokol koji se tiče pristupanja Hrvatske. Sretni smo što se trenutno na radi u parlamentu. Radi se o nečem što je pravno pitanje, kao što je gospodin Fisas rekao. Međutim, nije uvijek lako privoliti naše partnere u Latinskoj Americi da na isti način vide to kao i mi. Oni to uvijek koriste kao e, priliku za ponovno otvaranje pregovora i naravno drago nam je da je Hrvatska ovdje, uspravo ćemo to uključiti i Čile i neke druge zemlje Središnje Amerike. A što se Ekvadora tiče, da smo zadovoljni što stvari napreduju, iako nas brine e, što postoji mogućnost e, jednog e, jaza između stupanja na snagu protokola i istjecanja trenutnog i mislim da bismo trebali raditi na taj način da sve postupke s naše strane Europske dovršimo prije kraja godine i u tom smjeru i radimo u komisiji, ubrzali smo sve svoje postupke i vrlo brzo ćemo moći usvojiti prijedlog za zaključke te ga poslati vijeću i parlamentu. Nadamo se da će i vijeće u tom smislu biti u mogućnosti ubrzati postupak, to je samo nešto što čemu se možemo nadati, ne možemo utjecati na to, te da ćemo sve skupa dobiti na vrijeme kako bi parlament mogao proći kroz e, potrebne postupke. Hvala lijepa. Parlament je uvijek brz i fleksibilan a zapravo e, postupci kod vijeća traju duže. Nadamo se da će to ovog puta neće biti tako i da neće nastati ta praznina u prijelaznom razdoblju. Gospodine Fizac, želite li vi nešto reći? Dakle, što se europske strane tiče, siguran sam da tu neće biti problema, kao što je gospodin Šulc rekao, Istina je da moramo pokušati ove postupke učiniti što hitrima, što je moguće kako bi Ekvador mogao pristupiti sporazumu. No, kao što ste rekli, brine me mogućnost da taj, e, ukoliko ne dovršimo do kraja godine, ovaj proces bit će vrlo, vrlo teško produžiti trenutno važeći sporazum sa Ekvadorom. Dakle, radi se o hitnom pitanju koje je potrebno obrzati, kao i učiniti procese fleksibilnijima, kao što su rekli predsjedatelj i gospodin Šulc. Sa Ekvadorom imat ćemo još nekoliko sastanaka, uključujući i sastanak s predsjednikom, tako da ćemo se tu usredotočiti na poticanje ove zemlje da ne predlažu nikakve amandmane u zadnji trenutak, što bi samo usporilo cijeli proces. Dakle, to bi uvelike otežalo pristupanje Ekvadora. Nadamo se da će i vijeće biti podjednako fleksibilno kako bismo stvari mogli zaključiti do kraja godine. Nadamo se također da nitko neće pokušati upotrijebiti u priliku gdje je i Hrvatska pristupila sporazumu da se ponovno pregovara o procesu. Pravo ste gospodine Fizers. Što se toga tiče, bacit ćemo se brzo na posao. Imaćemo ćemo kratak rok za amandmane do 16. ožujka, to je sutra, do 12 sati. Dakle, u teoriji zapravo uopće nije potrebno podnositi amandmane. Pa ćemo na sljedećoj sjednici glasovati o tome. Hvala, dolazimo do 11. točke dnevnog reda. Latinska Amerika je dio planete Zemlje sa kojim imamo vrlo dobre gospodarske odnose. Upravo smo govorili o andskim zemljama. Već duže vremena se vodi rasprava o mogućem sporazumu sa Mercosurom iz različitih razloga se to nije dugo vremena dogodilo i sada pokušavamo iskoristiti e, novi zamah. Gospodin Zalbar i ja e, smo poslali jedan dopis povjereniku da bismo tu trebali nešto učiniti i, i željeli smo ojačati taj proces usmenim pitanjem. To usmeno pitanje će biti stavljeno na glasovanje i sada dajem riječ gospodinu Racoku. Zahvaljujem predsjedatelju. E, istaknuli ste neke važne točke. Mi smo već podnijeli pismo povjereniku i predsjedniku komisije te sada možemo pokušati raspraviti kako snažiti odnose s Mercosurom i zahvalio bih tu i našem predsjedniku na posvećenosti tom radu kao i našim tehničkim timovima koji su nam pomogli sastaviti ovo usmjeno pitanje za komisiju koje smatramo da je i pravodobno i vrlo relevantno u trenutnom političkom kontekstu i situaciji vezano s Mercosurom. Dakle, gospodarska situacija u regiji naglašava nužnost osnaživanja gospodarskih veza e, s ovom e, vrlo važnom regijom svijeta. Odnos između naše dvije regije je od strateške važnosti. Merkosur je važan Europska unija, ali Europska unija bi trebala i zapravo je važna Merkosuru. uz vrstnu blokadu tijekom proteklih eh, godina sada imamo zakonodavni temelj prema kojem možemo eh, raditi na našim trgovinskim odnosima, ali došli je do jednog novog poticaja gdje treba odlučno iskoristiti tu mogućnost, e, naravno u kontekstu i političkih i gospodarskih odnosa, ali isto tako i kulturnih odnosa koji nas ujedinjuju s obje strane Atlantika. Dakle, uzevši u obzir i politički, gospodarski kontekst, moramo unaprijediti ove odnose, ove odnose u strateškom trenutku kao što je sada, onda imamo novu vladu, situacija u političkom smislu je svakako izazovna. No imamo isto tako i obvezu e, poraditi na ovim pregovorima. Sva otvorena tržišna gospodarstva e, prosperitetnija su u svijetu, primjerice Čile je upola manje od Argentine, no izvozi dva puta više u Europsku uniju i naravno Čile i Argentina su susjedne zemlje i zbog toga je i ovaj sporazum toliko važan za cijeli Mercosur jer bi nesumnjivo doveo do stvaranja novih radnih mjesta i rasta u regiji. Na svaki trgovinski sporazum koji potpisujemo i provodimo s naše strane doveo i do značajnog porasta europskih izvoza. Dakle, nemojmo se e, zavaravati kada povećavamo izvoz i naš BDP raste što ponovno stvara radna mjesta. A to je naravno nešto što je Europskoj nužno potrebno. Upravo zbog toga vrlo je važno dati političku podršku ovim pregovorima i važno je da ovaj odbor podržite pregovore ovaj ambiciozni sporazum o pridruživanju i naravno konkretno gospodarski stup toga pogodovat će otvaranje novih radnih mjesta s obje strane Atlantika. Zbog toga smo i postavili ovo usmeno pitanje jer želimo da komisija s nama podijeli svoju viziju e, pregovora i isto tako nas zanima vremenski okvir ovog sporazuma o pridruživanju. Također, zanima nas kako planiraju postići sinergije, osobito u onim područjima gdje će trebati podosta raditi, te nas zanima mogućnost otvaranja nekih inovativnih područja, te nas zanima kako napreduju pregovori u tim pojedinim područjima. Parlament je već pokazao svoj interes e, kroz niz rezolucija koje smo usvojili na ovu temu. I istaknuo bih ovdje još jednom da se radi o povijesnoj prekretnici i ovu priliku ne smijemo propustiti. Zahvaljujem svima na pažnji, zahvaljujem isto tako i našem predsjedatelju Berto Langeu i svim izvjetiteljima u Sjeni na suradnji. Hvala lijepa gospodine Zalba. I sada pozivam stavnog izvjestitelja u sjeni, gospodina Danka iz SND-a. Zahvaljujem. Zahvaljujem se izvjestitelju na ovom pregledu i na uloženom radu. Svi smo svjesni važnosti ovih pregovora i ovo, ovog političke prilike koja nam se sada ukazala. Moramo to iskoristiti najbolje što možemo. Došlo je do određenih promjena u politikama nekih južnoameričkih zemalja, prije svega u Argentini, a to je sve pridonjelo dakle, ovoj političkoj prilici moramo ostvariti kvalitetan trgovinski odnos jer se radi o važnom trgovinskom partneru i što se tiče kvantitete i što se tiče kvalitete. Međutim, važno je da u proteklih, jasno je da u proteklih nekoliko godina od 2007 da je došlo do padanja u trgovinskim odnosima između Europe i Južne Amerike i zapravo cijelim područjem Merkosura. na scenu su stupili neki drugi trgovinski partneri s kojima smo započeli poslovne i trgovinske odnose unutar ovih zemalja. Dakle, ako razmatramo TTIP i neke druge bilateralne sporazume, primjerice s Kinom, Čileom između Kine i Čila, Kine i Perua, vidimo da se moramo pokrenuti, da moramo držati korak sa time i zaključiti sporazum s ovim vrlo važnim južnoameričkim područjem. Tu se radi o nekim od najvećih zemalja u tom području, dvije najveće, Argentina, Brazil, su uključene u ovo pitanje i moramo iskoristiti politički zamah koji trenutno postoji. Održan je sastanak sa veleposlanikom Brazila i prijedlozi Mercosura dočekani su s pozitivnim reakcijama. Dakle, zahtjevi koje se postavljaju stvaraju određeni odjek i mislim da tu postoji niz faktora koji će nam pomoći da ovaj sporazum i urodi plodom. Mislim da se radi stvarno jednom povestnom trenutku i da u parlamentu moramo razjasniti stvari i e, razmotriti namjere komisije, ali isto tako i poslati jedan signal vanjskom svijetu gdje mi kao parlament moramo pridonijeti tom trenutnom zamahu. E, u Argentini e, visoki predstavnik je rekao da bi travanj mogao biti vrlo važan mjesec jer će doći do ponude i tu mislim da moramo i dalje biti vrlo angažirani u cijeloj raspravi, pregovorima i doprinijeti sa svoje strane. Moramo se dakle pobrinuti da dođe do kvalitetnog sporazuma jer se radi o velikoj prilici, ne samo trgovinski i gospodarski gledano, već bi to značilo da ćemo uspjeti povratiti svoju vrlo važnu ulogu u tom dijelu svijeta koju bismo inače mogli izgubiti. Zastupnik Zapati. Predsjedniče, ECR pozdravlja usmeno pitanje. Mi jesmo zainteresirani za to da trgovinski odnos između EU-a i Mercosura se aktiviraju. Želimo iskoristiti aktualnu stratešku dinamiku za to da vlada Brazila u okolnostima e, sadašnje gospodarstva ne može više uzmicati pred gospodarskim napretkom. Argentina ima novog predsjednika i ona je izmijenila svoj gospodarski smjer te zagovara zaključivanje e, sporazuma o slobodnoj trgovini sa EU-om. 2013. godine E, preferencije e, za Mercosur su krenule iz Urugvaja. To je jedan dodatni interes e, Mercosura da se sklopi sporazum o slobodnoj trgovini sa EU-om. Naravno da i Europska unija ima istu želju. Mi smo zainteresirani za rast drugih tržišta i izlazak na nova tržišta. Jedino na taj način možemo otvoriti nova radna mjesta E, molimo vas da se krećemo u smjeru tržišta Merkosura. to je jedno odlično tržište za proizvođače EU-a. S druge strane pozdravljam novu konkurenciju, na primjer na poljoprivredi. E, u poljoprivredi ona će dovesti do e, povećanja produktivnosti, što je korisno za naše potrošače za ECR odlučujuća pitanja su kada će komisija reagirati na novu ponudu Mercosura i drugo koliko ambiciozno će biti komisija kod sklapanja ovog sporazuma o trgovini sa Mercosurom. ECR zahtijeva liberalizaciju kod e, proizvoda i usluga i e, pristup e, javnom sektoru tržištu Merkosura i upravo tu je ovaj sporazum odlučujuće važnosti. Hvala za Alde. Jan? Nije ovdje nitko. Helmut? Hvala Bernd. I kod ovog usmenog pitanja i mi smatramo da postoje jedna vrlo važna točka E, da se očitamo e, u smislu toga kako ćemo se postaviti prema našim potencijalnim trgovinskim partnerima u Latinskoj Americi. E, Moramo odgovoriti na pitanje na kojem temelju će se dogoditi ta nova suradnja, kako će se ponašati, odnosno izmiriti sadašnja pozicija sa mandatom kojeg je vijeće dalo komisiji pre nekih deseta godina da vodi ove pregovore sa Mercosurom, jer mandat je dan u trenutku kada globalna i bilateralna gospodarska situacija između EU-a i država Mercosura je bila posve drugačija. Nakon toga se e, dogodilo mnogo toga mnogo toga se izmijenilo i ne možemo se samo nadograditi na jedan mandat koji je postojao pre nekih desetak, desetak godina. To je problematično. I izvjestitelj gospodin Zalba je sam to rekao. Nalazimo se u jednoj prijelaznoj situaciji sa zemljama Merkosura. I zemlje Merkosura posljednjih godina su počele uže surađivati, no postavlja se pitanje koju važnost te države sada pridaju ponovnom oživljavanju trgovinskih odnosa sa EU-om. Na koji način se to uklapa u društvenu strategiju zemalja Merkosura? Tu nam je potrebno više jasnoće. I druga točka, da otvorim i raspravu. Ovo što je kolega Dantin rekao ide u pravom smjeru ali mislim da proizvođači mlijeka i mesa u EU su u drugačoj poziciji od rastućih konkurenata u zemljama Merkosura. I zato moramo e, pod aspektom KOPA e, dvadeset 21 i regionalnih razvojnih e, sila razmotriti ovu situaciju. Zanima me odgovor komisije. Hvala. Gospodin Buhner za zelene. Nema ga. Nema daljnjih javljanja za riječ. Onda ću dati riječ komisiji. Jurgensen. Prije što započnete, samo ja bih želio postaviti jedno pitanje. Govorimo već neko vrijeme o ponovnoj uspostavi i intenziviranju trgovine Čuo sam da se i na vijeću govorilo o tome. Možda biste nam mogli vi nešto više reći o tome kako izgleda situacija na razini vijeća i kako se tamo razvija dinamika. Hvala vam. Pokušat ću odgovoriti bez nekog testiranja odgovora na koje bi e, moje bivški kolege mogli odgovoriti, ali ukratko rečeno primali smo na znanje interes odbora INTA i podršku odbora ovim pregovorima. je vrlo detaljno i sveobuhvatno usmeno pitanje jasno i podržavam većinu govornika koji su komentirali da se nalazimo u vrlo važnom e, trenutku u ovim pregovorima. Došlo je do velikog političkog zamaha u promjeni stava unutar Merkosura što nudi mogućnost e, unapređenja ovih pregovora. Kao komisija shvaćamo da postoji jedna prilika da ostvarimo ono što smo već dugo vremena pokušavali, to je jedna uspješna razmjena ponuda i na tome trenutno i radimo. Radimo u smjeru ostvarenja ove uspješne razmjene ponuda što je prije moguće, po mogućnosti u travnju. Dakle, u komisiji se na tome radi, provode se isto tako i rasprave unutar GPC-a i kao što znate, kako bismo započeli sa tim korakom, moramo konzultirati GPC i države članice vezno ponude, tako da je trenutno to ono na čemu radimo. Hvala. So the, today the commission is really short <laughs> in the answer. Da, ovo je dosta kratko. Možda biste mogli malo ipak više razraditi što se zapravo događa na vijeću i također možda jedna rečenica o pitanju toga je li potrebno promijeniti viziju mandata. Thank you. Yes, in in in the TPC we have da, na tpc u imamo mogućnost e, da sa zemljama članicama nekoliko, u nekoliko navrata vodimo te rasprave, također i na razini ministara. E, prošlog e, studenog, ono što je proizišlo iz rasprave ministara i kasnije na TPC-u, da postoji snažna podrška velike većine zemalja članica da se nastave ti pregovori. Postoje taj interes e, za te pregovore koji je dosta širok u mnogim zemljama članicama i u cijelom nizu područja. No također je jasno da sve zemlje članice također podržavaju cilj komisija, to je da se zaključi, odnosno sklopi sporazum koji će biti sveobuhvatan, ambiciozan, ali i uravnotežen. I iz tog razloga velika većina zemalja članica također naglasila da je veoma važno da zaista dobijemo veoma kvalitetan, kvalitetnu ponudu od strane Merkosura. Kao što znate mi u Europskoj uniji E, se ne bavimo postizanjem neambicioznih sporazuma, ne, mi želimo veoma ambiciozne sporazume, to smo već i učinili tokom ovih proteklih godina i to ćemo nastati postići s Merkosurom. Mislim da smo mi ispred komisije uvjereni da zapravo mislim da šanse da se krene napred i da se e, postigne ovaj cilj kroz e, razmjeru takvih ponuda više nego što je ikad do sad bila. Što se tiče samog mandata, mislim da smo mi svi svjesni toga da postoje taj mandat koji već e, dulje vrijeme je na snazi, no ako razmotrite taj mandat, već sada se radi o mandatu koji predviđa sveobuhvatne odnose s Merkosurom. Ne radi se samo o uskom sporazumu gdje se radi o pristupu tržištu za e, robe i usluge, nego radi se o političkom, političkoj e, suradnji, suradnji i također e, taj sveobuhvatni, sveobuhvatni trgovinski dio koji se odnosi i na robe i na usluge koji je dovoljno širok da bi nama omogućio da se pozabavimo onim stvarima koje su nam nužno potrebne u svim sporazumima, to je primjerice održivi razvoj. Dakle, mi smo uvjereni da ovaj mandat koji trenutno imamo je dovoljno fleksibilan i širok da bi nam omogućio da postignemo sve ono što već imamo u drugim sporazumima sa trećim zemljama, također je dovoljno širok da, da nam omogući da integriramo signale koje dobivamo od zemalja članica i od Europskog parlamenta i da to bude odraženo u tom sporazumu. Dakle, ne radi se o jednom starom i e, starinskom zastarjelom e, sporazumu, nego jednom sporazumu koji će obuhvatiti cijeli niz područja. Dakle, to će biti jedan sporazum za sve, trgovina za sve, to je sada moderno reći, ali dakle, e, tu se radi i o pravu da se neke, neke stvari reguliraju, ali uglavnom mandat je dovoljno širok. Evo imamo još jedno dodatno pitanje. Želio sam zahvaliti gospodinu Jurgensenu. Vratili se još na jednu točku, obzirom da je spomenuo mandat. Sa gospođom povjerenicom Malmstrom smo razgovarali o transparentnosti i ona nas je uvjerila da po pitanju transparentnosti će se potruditi sve buduće trgovinske pregovore i sporazume podnijeti parlamentu što je prije moguće. To znači da mandat e, ne ostavlja mnogo prostora za interpretacije. Mora se unaprijed znati na što se točno odnosi koja točka u mandatu i što se želi ostvariti. Ako je mandat star, e, recimo pitanje održivosti, to znači da zapravo uopće ne znamo što će se što će biti sadržano u sporazumu na temelju gledišta komisije i vijeća, a građani bi morali znati o čemu mi zapravo pregovaramo sa partnerskim zemljama, jer to je nešto što se tiče građana i to je nešto e, što smo razvili tijekom nekoliko posljednjih godina, odnosno inzistiranje na ovom povjerenju građana. I zato još jednom moje vrlo jasno pitanje, da li će se mandat prilagoditi i da li će se o tome obavijestiti parlament? Hvala. Hvala. Po našem mišljenju mandat e, je u ovom trenutku dovoljno širok. Kako bismo mogli ispregovarati sporazum koji će biti koherentan i dosljedan i usklađen sa onim sadržajem koji smo namjeravali postići u drugim sporazumima. Mi ne vodimo svoju trgovinsku politiku u vakumu i apsolutnoj izolaciji. Mi e, redovito e, razgovaramo sa parlamentom, sa TPC-om, mi čujemo te signale, mi znamo što od nas hoće društvo, što od nas hoće naši glasači, e, to saznemo u našoj interakciji s vama i da mi vjerujemo da mi ne bismo imali mandat koji bi nam omogućio da vama predstavimo sporazum koji će imati onu široku podršku na koju računamo u tim trgovinskim pitanjima ovdje u parlamentu, onda bismo se morali vratiti korak natrag, ali to nije sada situacija. Mi vjerujemo da mandat koji imamo sada je dovoljno konkretan. za ove pregovore s Mercosurom i koji će nam omogućiti da eh, nastavimo postići sve ono što je potrebno u jednom modernom eh, trgovinskom sporazumu i tu imamo cijeli niz važnih stvari koje su odražene u nedavno postignutim eh, sporazumima trgovinskim. Samo evo jednu stvar da kažem što se tiče E, zaštite ulaganja. To nije e, dio okvira pregovaračkog sa Mercosurom, to nije dio našeg mandata i zato što naš mandat je definiran prije e, Lisabonskog ugovora, ali to je također jedna stvar gdje mi zaista vidimo da Mercosur uopće nema neki stvarni interes da se time pozabavi i to bi sada nepotrebno i u velikoj mjeri zakompliciralo pregovore. No ono što mi sada pokušavamo napraviti, mi nastojimo razmijeniti te ponude, to će e, pogurati pregovore u nastavljanju da se postigne sporazum, mi ćemo sjesti sa svojim partnerima i onda ćemo moći e, ponovo doći k vama i e, ponuditi vam malo konkretnije informacije, osim toga da mi zaista smo odlučni da taj sporazum se postigne i da radimo na tome. Od 2012. se vode ti pregovori, nadamo se da ćemo zaista sada moći pokrenuti te pregovore ponovno i dati vam e, informacije o tome gdje to je, gdje je trenutno koji je stav Merkosura. Pavlo, htjeli ste nešto još reći? Da. Nisam baš imao mnogo toga dodati, slažem se sa gospodinom Dantijem da je sporazum trgovinski s Merkosurom važan jer oni su naš strateški partner i to zapravo pokazuje kako bi bio važan jedan takav sporazum. Naravno, imamo i druge sporazume s Latinskom Amerikom i sa Sjevernom Amerikom, imamo TTP sa SAD-om i mislim da ti multilateralni sporazumi pokazuju da mi trebamo ojačati svoje veze s kontinentom i da ne možemo e, e, ostaviti Mercosur u izolaciji jer SAD ima cijeli niz trgovinskih sporazuma sa Latinskom Amerikom a vrijedi to i za Europsku uniju i ti sporazumi bi trebali biti još ojačani, a zato moramo pokazati političku podršku za te pregovore i to je naša zadaća ovdje u ovom odboru i zaista je važno da se takav sporazum postigne da bude kvalitetno ispregovaran kako bi bio na svačoj koristi i ja se zaista slažem sa time. I samo sam htio naglasiti još jednom da smo mi sada u jednom povijesnom trenutku. Mislim da se svi možemo složiti s time. I mislim da trebamo iskoristiti tu priliku. Gospodin Šulc je imao razmjenu mišljenja sa gospodinom Jernesonom o mandatu. Shvaćam ono što brine gospodina Šulca i zahvalio bih komisiji na odgovorima i nadam se da će nastaviti raditi u skladu s time što je rečeno. Spominjali su se neki proizvodi, posebno mliječni proizvodi i u nekim drugim sektorima. Naravno, to je veoma važno za Europsku uniju i moramo veoma razborito postupiti u pregovorima i razumno i sigurno sam da će komisija nam davati informacije o tome o čemu se i kako e, se pregovara da ćemo imati prilike reći nešto o učinku svih tih e, pregovora. Hvala Pavlo. evo, deset je sati. Baš e, smo na vrijeme. Sada prelazimo na točku 11. Radi se o glasovanju o ovom usmenom pitanju i nadam se da imate svoje glasačke kartice. Sad ćemo prvo testirati funkcionira li to. Otvaram glasovanje.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 Good. U redu. Dakle, to je bilo samo testiranje. Svi ste došli na vrijeme. Prvo glasujemo o točki 11. Radi se o usmenom pitanju o Merkosuru. I evo sada službeno otvaram glasovanje. And the vote... Zatvaram glasovanje. usvaja se. I znači četvrtog na plenarno ćemo raspravljati o tom pitanju. Sljedeće, točka 13. Izvješće o usklađenosti politika za razvoj. I počinjemo sa kompromisnim amandmanom 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Dakle, amandman 5 provjeravamo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I usvoja se. Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Kompromisni amandman 2. Tko je za? protiv, suzdržani, Usvoja se. Amandman 13, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20, tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Amandman 20, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvoja se. Kompromisni amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 28. Otvaram glasovanje. Zatvorim glasovanje. Usvaja se. Sada e, odvojeno glasovanje, odnosno glasovanje po dijelovima tko je za, protiv, suzdržanim, odbija se. Drugi dio. Provjerit ćemo za prvi dio. 29. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za drugi dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amantman 35. u dva dijela, prvi dio 35 koja je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 31. Ne razmatra se jer smo osvojili prvi dio 35. 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se kompromisni amandman 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 53 i 54, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55 ne razmatra se, idemo provjeriti. Dakle, provjerit ćemo 53 i 54. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeni su. Ovo su sve sad ne razmatra. I onda imamo 61. Tko je za? 61 protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amantman 68, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 68, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60, odnosno 70, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 71, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 72, za, protiv, suzdržani, usvaja se. I sada imamo konačno glasovanje o nacrtu mišljenja elektronski. Otvaram glasovanje. I zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam. Dakle, ovime smo završili glasovanje. Hvala. Und I time dolazimo do 14. točke dnevnog reda. Praćanje grupnih aktivnosti. Vrlo uspješno smo etablirali taj model praćenja grupnih aktivnosti i pratimo horizontalno zakonodavstvo, isto tako pregovore sa pojedinačnim zemljama pa bih ja sada pozvao nekoliko grupa za praćenje. Prva je za, grupa za praćenje za GSP. U veljači smo govorili o prvoj provedbenoj analizi. No, ja bih sada najprije dao e, izvjestitelju u sjeni, gospodinu Kellneru. Iskreno, nemam baš mnogo toga za reći. Održali smo sastanak sa radom skupinom. No, nakon toga smo imali saslušanje na sastanku sa skupinom Marđeni. i prošli smo kroz iste teme kao do sada. No, nešto dublje. Svi koji su bili na saslušanju su shvatili o čemu se radi. Hvala. Sljedeća tema. Japan. Malo smo načeli tu temu jučer sa gospodinom Martijem. 13. siječnja smo imali našu skupinu za praćenje, pa ću dati riječ e, kolegi Silva. Hvala. Trinaest siječnja smo držali sastanak. Glavni pregovarač gospodin Mario Atričani nas je izvijestio o najnovijem razvoju događaja. Nije bilo nikakvih revolucionarnih pomaka od studenog, to je zapravo bilo malo i razočaravajuće. Mi se nadamo da će doći do napretka tijekom pregovora nakon ljeta. TTIP će biti ratificiran od strane Japana sa krajem lipnja. U Srbiji će se održati izbori, pa će to predstavljati bolje uvjete za pozitivni razvoj u drugoj polovici godine. Sutra ćemo održati još jedan sastanak naše skupine za praćenje, jer se vode pregovori pa ćemo saznati više o 15. krugu pregovora i tada ćemo vas izvijestiti o tome. Hvala. Kina, 28. siječnja smo imali skupinu za praćanje koja je raspravljala o pregovorima e, za sporazum o ulaganjima. i sa veleposlanikom ne smo razgovarali o istim točkama, bez konkretnih rezultata i bez konkretnih kompromisa. Gospodin Bindler nije ovdje. Da li je izvjestitelj u sjeni za skupinu za Kinu ovdje? Nije. Onda prelazimo na SAD. U okviru 12. kruga pregovora imamo dvije skupine za praćanje, za pripremu 12. kruga pregovora i za analizu rezultata. Nadam se da je došlo do određenog napretka. Gledište Amerikanaca je bilo nešto fleksibilnije nego prije, no još uvijek nisu sklopljeni nekakvi konkretni dogovori. Uglavnom se radi o pitanju regulatorne suradnje i mogućem priznavanju uzajamnih standarda, nešto malo o javnoj nabavi, nešto malo o zaštiti ulaganja, no bez konkretnih dogovora I onda smo održali sastanak između poduzeća i povjerenice Malmstrom. Oni će se sastati još jednom ovaj tjedan. U međuvremenu e, nam je ponestalo vremena i svi smo sve više pod vremenskim pritiskom i moramo početi razgovarati svrsishodnije. Imali smo također sastanak skupine za praćanje Vijetnama 16. veljače. Izvolite, ukratko to. Nakon što je sporazum potpisan krajem prošle godine, na tom sastanku zapravo smo rezimirali sve što se dogodilo. Sad imamo jednu godinu za takozvani legal scrabbing, odnosno prijevod sporazuma na sve službene jezike EU-a i čekat ćemo presudu Europskog suda o sporazumu sa Singapurom. To bi mogao biti presedan i orijentirat ćemo se ovisno toj presudi i u okviru pregovora sa Vijetnamom. Vjerojatno ćemo imati još jedan sastanak skupine u drugoj polovici godine. Ništa drugo ne planiramo i do kraja godine, odnosno početkom sljedeće godine ćemo ju transformirati tu skupinu u skupinu za provedbu. To je jedna od naših vrlo važnih zadaća da skupine za praćenje se pretvore u skupine za provedbu i nadzor. Sljedeća tema Kanada 23. 23. veljače smo imali sastanak. Hvala. 23. veljače smo održali sastanak skupine za praćenje koja je sazvana u isto vrijeme kada se odvijao legal scrubbing u komisiji. Fokusirali smo se na dionike. Pozvali smo niz predstavnika našeg poljoprivrednog sektora. Moram vam reći da je ukupna poruka bila vrlo pozitivna vezano uz sporazum jer poljoprivredni sektor u EU je trenutno suočen sa mnogim preprekama e, carinskim ili necarinskim vezano uz kanadsko tržište i željno iščekuju kraj takozvanog legal scrabbinga i sklapanje sporazuma. Oni nas podržavaju i potiču. Što se tiče rokova, svaka odgoda i svako okljevanje po pitanju sklapanja sporazuma između EU i Kanade za njih predstavlja gubitke kao i za gospodarstvo EU-a. Dakle, pozitivan sastanak, podrška za sporazum i veselimo se tome. Andske zemlje 23. veljače je održan sastanak skupine za praćanje. I sada ću dati riječ izvjestitelju za Ekvador, gospodinu Šolcu, nakon toga gospodinu Fizasu. Bit ću kratak, obzirom da ćemo danas popodne raspravljati o trgovinskim odnosima sa anskim zemljama. Također o priključenju Ekvadora, trgovinskom sporazumu sa Peruom i Kolumbijom. Na ovom sastanku 23. veljače bavili smo se pitanjem pristupa, rokovima. Također smo razgovarali o drugom godišnjem izvješću o trgovinskim odnosima sa Peruom i Kolumbijom. Izvješće o provedbi je također vrlo bitna zadaća skupine za praćenje. Tek tjedan dana prije tog sastanka smo dobili to izvješće. Možda gospodin Fizas bi želio nešto više reći o tome, vezano uz Ekvador. Što se mene tiče, moram reći da smo mi kao skupina za praćenje investirali u ime cijelog odbora da se postupak ne bi smio previše ubrzati i da pritom izostane nadzor Europskog parlamenta. Jer ne smijemo dopustiti da, da mi moramo poštivati kratke rokove, zato što je, se ubrzava postupak. Europskom parlamentu, parlamentu se mora staviti na raspolaganje potrebno vrijeme, ali ipak moramo se pobrinuti da Ekvador ne izađe iz okvira. Gospodin Fizos. Hvala. Kao što je Helmut Scholz rekao, održali smo zajednički sastanak na temu i E, Ekvadora i Kolumbije i Perua. Komisija nas je izvijestila da je vrlo teško izvesti zaključke na nekim područjima, jer podaci za trgovinu, usluge i ulaganja još nisu dostupni ili dijelomice dostupni, no ipak komisija je zaključila da dvije godine nakon što je sporazum stupio na snagu, još uvijek se sporazum provodi i da je sporazum zadovoljavajući za obje strane. Istina je da ekonomska recesija u Latinskoj Americi i opadanje cijena sirovina u cijelom svijetu je utjecalo na promet robe između Kolumbije, Perua i EU-a, od 2012. godine uvoz i izvoz između EU-a i regije bilježi linearno opadanje što je sukladno padu BDP-a između 2013. E, i 2014. smo pribilježili to opadanje posebice 2012. i 2013. u Kolumbiji, na primjer, alkoholna pića iz EU-a izložena su sada većem broju poreza od lokalnih proizvoda, većoj količini prodajnih poreza, trošarina, što znači da se automatski skuplji za potrošače. E, vlasti stavljaju na tržište E, te proizvode po višim poreznim stopama i to nije legalno. Drugim riječima, te više cijene za alkoholna pića iz Europske unije stavljaju ih u puno nepovoljni položaj od kolumbijskih proizvoda. U siječnju je Europska komisija otvorila to pitanje E, sa kolumbijskom vladom i otvoren je postupak rješavanja spora na razini e, VTO-a kada, kada je otvoren postupak parlament je bio vrlo skeptičan hoće li te zemlje provesti sve te reforme koje je preporučio parlament i pokazalo se da su ta strahovanja bila opravdana Ekonomski rast u kombinaciji sa nekim okolišnim i socijalnim troškovima je nešto o čemu moramo više reći danas popodne. Slažem se sa kolegom Šolcom. Ne smijemo dovesti u pitanje pravo parlamenta da obavlja svoju nadzornu funkciju neovisno o brzini i kratkim rokovima Kolumbija i Peru moraju ispravno primjenjivati pravila i ne smijemo dopustiti da se ubrzavaju procesi zbog kojih parlament neće, ne bi mogao obaviti nadzor. Hvala. Sljedeća tema Azija. Tu se radi prvenstveno o pitanju radnih uvjeta u Uzbekistanu. Ovdje nije gospodin Boreli. Da li je netko drugi iz skupine za praćenje ovdje? Ne. To je zapravo uspjeh. Jer mi, nama je uspjelo prisilni rad djece eliminirati tijekom žetve berbe pamuka. Mislim da je to veliki uspjeh parlamenta. Hvala, gospodine predsjedniče. Mislim da možemo reći da pritisak kojeg je izvršio parlament na Uzbekistan vezano uz rad djece E, se odražava u izvješću Međunarodne organizacije rada u kojem piše da sada u tijekom berbe pamuka više ne rade djeca. Ta procjena ILO-a uviđa da još uvijek postoji problem prisilnog rada nema više toliko rada djece, ali još uvijek postoji pojava prisilnog rada, Utjekuje istraga. I ILO će donijeti svoje zaključke na temu prisilnog rada. E, sindikati imaju e, plan djelovanja protiv prisilnog rada i trebalo bi vidjeti u kojoj mjeri program koji je dogovoren ove godine će se moći implementirati do kolovoza kada se događa berba pamuka. To je u svakom slučaju korak unaprijed, no moramo pričekati zaključke posljednjeg izvješća o prisilnom radu. jer na taj način možemo odmah izvršiti pritisak na vladu Uzbekistana vezano uz tekstilnu industriju općenito. Hvala. Vidite da kontinuirani rad parlamenta se isplati, posebice u okviru tih skupina za praćenje. Možemo pomno pratiti kako se provode politike i razvijaju odnosi. Želim vam toga svima zahvaliti. Sada dolazimo do 15. točke dnevnog reda. Mišljenje INKO-a vezano uz e, carinske prekršaje i sankcije. Pritom pratimo posebice eksternu dimenziju carina. Ovo je prvi zakonodavni akt koji mi kao INTA e, o kojem smo raspravljali u, prema poslovniku imamo nadležnost vezano uz e, eksternu dimenziju carina. Dobili smo tu nadležnost. To je ima smisla kada se pregovara o trgovinskim sporazumima najčešće se i radi o pitanju carina i carinskim prekršajima i sankcijama. To je pitanje vanjske trgovine i u tom smislu važno je da mi o tome raspravljamo. Interna dimenzija je nadležnost IMCO-a i u tom smislu surađujemo sa INKO-om. Moramo stvarno s njima surađivati a da moramo spriječiti preklapanje nadležnosti u duhu dobre suradnje. Mislim da ćemo uspjeti u tome. Sada dajem riječ našem izvjetelju, gospodinu Prustu. Hvala, gospodine predsjedniče. Kolege. Veselim se vašim komentarima vezano uz moj prijedlog. Najprije bih želio ukratko sažeti ono što se dogodilo do sada, kao što je predsjednik rekao. Najbitnija dodana vrijednost je ovaj nadzor nad eksternom dimenzijom, odnosno međunarodnim obvezama sukladno svjetskoj trgovinskoj organizaciji, odnosno svjetskoj carinskoj organizaciji, učinak carinskih postupaka na naše trgovinske partnere. Kada djelujemo dosljedno, olakšavamo trgovinu i zato komisija predlaže uspostavu nove strukture koja bi zajamčila tu dosljednost. Također bih željela dodati u amandmanima 5, 6 i 8 uspostavu zabrane sankcija, tako da postoji minimalna i maksimalna sankcija, jer je sadašnja situacija takva da istovremeno imamo određenu razinu nekažljavanja u nekim zemljama, kako možemo to prihvatiti. E, možemo razgovarati o brojkama koje smo zaprimili. No, ne radi se o tome da su brojke iz tog izvješća uklesene u kamenu, već su to smjernice i za inko i za vijeće, tako da mogu odrediti minimalne i maksimalne pragove. Logika je vrlo jednostavna. Imamo omjer 1 naprema 3. Minimum bi trebao biti 1, a maksimalna sankcija bi trebala biti tri puta stroža. Mislim da je to jednostavnije i lakše. To je nešto što se spomenuo u prethodnom izvješću, jer sada je omjer tih 1 u odnosu na 100. Mora postojati logika u našem prijedlogu, moramo biti koherentni. Ovo su moji uvodni komentari i sada bih čuti, va, da bi čuti vaše komentare i hvala vam. Marija Reda. Zahvaljujem gospodine Prust. Dakle, vrlo je važno da uskladimo ovo što će dovesti do e, jasnoće i olakšati trgovinu. Podržavam prijedlog o minimalnim i maksimalnim pragovima. I također se slažem sa onim što ste rekli oko prioriteta nadležnosti država članica. To je jednako važno kao obzirom da će dodati potrebnu jasnoću odredbama. Također je važno da sankcije budu nametnute na temelju vrijednosti robe koja je u pitanju. U nekim zemljama se radi o vrijednosti bilo robe, bilo carinskih stopa, što ponovno može donijeti do nesrazmjera, a kroz ujednačavanje moći ćemo to riješiti. Dakle, mislim da bi svi izračuni trebali biti temeljeni na vrijednosti robe i naravno unutar okvira minimalnih i maksimalnih sankcija. Istaknula bih amandmane 11 do 12a koji se moraju pridržavati ti uredbe 2012. o općim carinskim povlasticama, kao što smo već spomenuli tijekom prethodne teme. Ovo raspravljamo unutar odbora INTE upravo zbog toga što postoje međunarodni trgovinski sporazum sa općim povlasticama, zbog toga što je te zbog toga važno da se i to spomene. A druga stvar je što bi roba o kojoj se radi trebala biti podvrgnuta nadzoru kontrolama eh, po pitanju javnog zdravstva, sigurnosti i sličnog. Dakle, i to je nešto što je uključeno u našim eh, u našoj regulativi. Neka roba da kako ne može ući na naš teritorij i želim da se i to također spomene i odrazim u ovom tekstu. Hvala. Sljedeća govornica. Hvala vam. Franku Prustu bih željela reći, kao što sam već rekla tijekom prethodnih sastanaka, da se slažemo sa njim u velikom broju točaka i sa njegovim dosadašnjim radom. Dakle, moramo imati na umu da je svrha ovoga svega veće poštivanje pravila međunarodne trgovine. Ukratko, da, moramo uskladiti pravila unutar Carinske unije ukoliko želimo da ona bude učinkovita. Dakle, ne radimo ta samo zabave radi, već je cilj aktivnosti učinkovita carinska unija, a to je potrebna e, veća razina harmonizacije. mislim da je zabrana sankcija jedna vrlo dobra zamisa u tom smjeru. Možda će biti potrebno jedno prelazno razdoblje kako bismo mogli imati širok širi e, raspon aktivnosti koje zatim možemo suza, sužavati, pa isto tako i doći do predloga za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne odredbe. Europska unija ima vrlo oštre standarde, striktne i po pitanju javnog zdravstva i zaštite okoliša, što je sve lijepo i dobro, no beskorisno je, osim ako nemamo učinkovitu carinsku kontrolu. I zbog toga smatram da je vrlo, vrlo važno e, podržati našeg izvjetitelja. Hvala. Zastupnik Štabati. I read the text uh, Mr. David Campbell. Pročitat ću tekst gospodina Campbella koji bi zahvalio izvjestitelju na nacrtu mišljenja o ovoj važnoj temi. Ovaj dosije je razlog određenih kontroverzi i ovaj odbor mora pomno razmotriti svoje stalište imajući na umu niz problema do kojih je došlo zbog prijedloga komisije. Prije svega izvjestitelj s pravom ukazuje revizija carinskih postupaka određenih država članica predveden je unutar carinskog programa, međutim ta e, revizija obuhvatila svega 24 države članice jer je bilo u svojoj naravi dobrovoljno. A to nije dostatno da se primjeni na svih 28 država članica. Također bih cijenio određena pojašnjenja komisije ovih e, pitanja. Izvjestitelj također kaže da trenutni carinski okvir e, zapravo dovodi do situacije gdje Europska unija krši svoje obveze e, vezane uz svjetsku trgovinsku organizaciju. Pa bismo željeli čuti od izvjestitelja primjere takvih kršenja, te da nam kaže na koji način bi predlog komisije to mogao ispraviti. Može li komisija također dati dokaze toga kako postojeći pravni okvir dovodi Europsku uniju u situaciju gdje krši svoje međunarodne obveze. I za kraj mišljenje spominje mogućnost izbora sistema prema kojima će se plaćati carine. To je moj klub zastupnika spomenuo i prošli puta tijekom e, rasprave ovog pitanja. Međutim, komisija od tada još nije reagirala na naš zahtjev za pruženjem nekih konkretnih primjera e, takvih slučajeva, već komisija i dalje eh, ustraje na svojim optužbama da je to samo jedan dio eh, načina na koji se krše carinske odredbe Europske unije. Dakle, bili bismo zadovoljni ako bi komisija mogla to malo razjasniti. Hvala u ime Guje, zastupnica Mina. Hvala vam. Zahvaljujem gospodinu Prustu na uloženom radu i rekla bih da smo mi uvelike protiv ovog prijedloga i mislimo da bi ga komisija trebala povući. Usklađivanje jest moguće, no provedba je nešto što visi o nacionalnom zakonodavstvu država članica. Kršenja se temelje na 28 različitih pravnih sustava, različitih pravnih i upravnih tradicija, a razina sankcija uvelike se razlikuje ako spređujemo države članice. Komisija pokušava držati se toga, no na taj način može samo prekršiti načelo subsidijarnosti, te zbog toga mislimo da bi komisija ovaj prijedlog trebala povući. Sankcije bi trebale biti usklađene zbog toga koliko su one raznolike u pojedinim zemljama, međutim to će zapravo samo pogoršati situaciju. Imat ćemo vrlo fragmentirani na stanje sa različitim pravnim situacijama i komisija iz tog razloga mora povući ovaj predlog. Zastupnik Buhner. Ja bih želio zahvaliti izvjestitelju. Cilj nacrta je nadležnosti INTE i IMKO-a poštivati i to pozdravljam. Mislim da je to tako u redu da izvjestitelj ne zahtjeva nikakve korake vezano uz carinske prekršaje i sankcije. Što se tiče valjanosti i mogućnosti e, drugih e, e, programa, želio bih da to reći sljedeće. Prva skupina zahtjeva, o njoj smo već razgovarali. Zahtjeva se određeni okvir za administrativne kazne kod pojedinačnih prekršaja najviše i najniže kazne se moraju definirati. Na taj način bi moglo doći do izvjesne usklađenosti u državama članicama, ali točne granice, najviši i najniži pragovi, mislimo, mislim da bi bilo bolje to prepustiti odboru IMKO, jer oni da tom području imaju više nadležnosti. Druga skupina izmjena je ono o čemu je govorila gospođa Milu. Ona dovodi u odnos ovu direktivu sa okvirom VTO-a. U amandmanu 2 se tvrdi da države članice EU-a imaju obvezu odnosu na VTO etablirati homogeno unutarnje tržište, no kada bi to bilo tako jednoznačno kod te točke, onda bi i druge članice Vetova već e, osporile tu točku i otvarale postupke rješavanja sporova, do to se nije dogodilo. Ako želimo te zahtjeve uključiti u prvi ključ, u prvi članak direktive i tada nećemo imati sukladnost, tada ćemo drugim članicama VTO-a pružiti izgovor da ospori postupke EU-a. E, amandman broj 2 e, uspostavlja već između ove direktive i olakšica VTO-a. Mislimo da to ovo nije pravo mjesto za to. Taj kontekst služi samo tome da da se uspostavi agencija za olakšavanje trgovine na razini EU-a, no to nije cilj ove direktive. Amandman 4, što se tiče protudampinških istraga, to je vrlo važna točka koju moramo dalje razvijeti na našem odboru putem e, dodatnih amandmana. To je nadležnost odbora INTA i time se neće baviti IMKO. To su naši komentari. Hvala. Hvala lijepa. Sada moramo dati riječ komisiji. Hvala vam. Pomno smo primili na znanje ovo što smo čuli. Nažalost, naše kolege iz glavne uprave takse koji bi bili nadležni za pružanje punih odgovora e, nisu prisutni, što nas iznenađuje, no mi smo pomno primili na znanje sve i to ćemo im proslijediti, da će oni dati pismene odgovore. Možete li objasniti zbog čega nisu ovdje, pita predsjedatelj. Odgovor, nažalost, ne znam. E, trebali su biti ovdje, pokušali smo ih telefonski dobiti, tako da vam doista ne mogu dati odgovor na to pitanje i ispričavam se. David, možda mogu pomoći komisiji, na IMCO, zbog toga što je moj kolega otišao na IMCO prvo kako bi se slušao njihove komentare. Dobro, pretpostavljam da ih ima više nego samo jedne osobe zaposlene u DG u komisiji, no također bih rekao da nije prihvatljivo to da komisija pokušava i ponaša se drugačije prema pojedinim odborima. Dakle, u skladu s našim nadležnostima i poslovnikom, da komisija prema svakom nadležnom odboru, ukoliko se vam bavi pitanjem koje se nje tiče, da mora biti prisutna. E, molim vas, prenesite i ovu jasnu poruku e, glavne upravi taksa. Gospodin Prust, izvolite. Eh, hvala vam. I ja se želim zahvaliti kolegama na njihovim doprinosima i komentarima. Eh, mislim da još uvijek imamo dovoljno vremena za raspraviti ovo. Dakle, do kraja travnja ćemo primati amandmane, i naglasio bih ovdje ograničenja našeg mandata. Dakle, ovime se bavimo zbog toga što želimo biti konstruktivni, ne zbog toga što želimo e, zadirati u bilo čije tuđe nadležnosti. I neki su već komentirali da zapravo koherencija je dosljednost nešto što nam je potrebno unutar Carinske unije. Kao što je Rena rekla, moramo također biti učinkoviti. I zbog toga nam je uopće potrebna Carinska unija. SAD denas je već unutar svjetske trgovinske organizacije napao i tu i mi imamo određene obveze. Rekao sam to je prošli put. E, imamo program, carinski program iz 2013. koji je već po kazao da su sankcije toliko različite da se zapravo potkupava cijela vjerodostojnost Carinske unije, što je naravno nešto što se ne sviđa našim trgovinskim partnerima. Svi znamo da nam je potrebna transparentnost i e, da e, zakonodavstvo mora e, biti provedivo i imamo i obveze unutar trgovinske organizacije koje moramo poštivati kako bismo zaštitili cjelokupno tržište. SAD, kao što sam spomenuo, E, istaknuo je te nedosljednosti. A ovo se tiče i ugovora o olakšavanju trgovinskih odnosa. Dakle, moguće ponuditi savjet i e, analize bez da se e, zadire u nečije tuđe nadležnosti. Naravno, ovo je jedno pitanje koje spada pod načelo subsidijarnosti, no razmjena podataka, provjeravanje dosljednosti podataka jest nešto što je važno i što je unutar naše nadležnosti. To je važno kako za Europsku uniju, tako i za naše partnere. I provođenje ove aktivnosti dovesti će do veće dosljednosti, državama članicama će e, i omogućiti dosljednije provođenje sankcija, mm, dakle ne samo unutar određenih e, pragova još jednom predlažem da se usredotočimo na teritorijalnost kršenja kao glavni kriterij za izbor e, nadležnih tijela. A sve naravno kako bi se izbjegla mogućnost biranja između pojedinih sustava koji nekome najviše odgovaraju i naravno imajući na umu mjere protiv dumpinga i sve imajući na umu provođenje sankcija u obliku oprezivanja. Dakle, toliko od mene. Primio sam na znanje sve komentare, predloge amandmana. 18. ožujka eh, je rok za podnošenje amandmana i nastavit ćemo raditi na ovome na konstruktivan način. Hvala. 18. ožujka je rok za podnošenje amandmana 18. ožujka u 12 sati. I tada ćemo 20. i 21. travnja glasovati. Hvala lijepa. I s time dolazimo do 16. točke dnevnog reda. Aktivnosti učinak i dodana vrijednost Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji. Odbor EMPL je usvojio izvješće. Naravno da pitanje globalizacije ima posljedice i po trgovinske odnose i zato smo u prosincu odlučili izraditi mišljenje za odbor EMPL i u trgovinskoj strategiji Trade for All, Europski fond za prilagodbu globalizaciji igra sve veću ulogu. I zato ima smisla da i mi ovo vodimo, o tome vodimo raspravu. U veljači smo imali prvi sastanak, a sada je pred nama nacrt mišljenja i dajem Agnesu riječ izvjestiteljici. Hvala. Da, zaista mi smo sastavili mišljenje za ovo izvješće i ono što smo mi pokušavali napraviti, mi smo htjeli ukratko iznijeti što mi mislimo da je važno za potrebe odbora INTE, a što bi također trebalo biti uključeno u njihovo izvješće. Na neki način nije potrebno to niti navesti, no ipak evo ukratko jer to je sve izneseno u našim prijedlozima. Za nas je važno da se napravi jedan, jedna dubinska procjena učinka svih trgovinskih sporazuma kako bismo znali gdje su ti osjetljivi e, ranjivi sektori i hoćemo da se osnaži direktiva o informiranju i e, konzultiranju tako da organizacije na koje se to odnosi, udruge poslodavaca ili e, radnika se mogu pobrinuti da se naprave socijalni planovi ako bude ikakvih e, socijalnih implikacija. U mišljenju se također navodi da je to važno upravo zato kako bi se pobrinuli da e, taj fond bude od pomoći i za mala i srednja poduzeća te da se broj radnika sa tisuću smanji na 500 upravo u tu svrhu i također trgovina mora biti fair, korektna i e, zapravo je čudno da se koristi taj europski globalizacijski fond e, da se riješi pitanje izgubljenih radnih mjesta zbog dumpinga i ovi instrumenti za obranu trgovine se trebaju osnažiti, trebamo njih više koristiti jer onda na taj način možemo spriječiti e, takve efekte u budućnosti. Znači to je jedan preventivni mehanizam koji može spriječiti korištenje ovog fonda. Izvolite dalje. Dragi kolege, kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljici ovo mišljenje zaista odražava ono što nas brine i vezano za učinak globalizacije na naše gospodarstvo, naša poduzeća. Kao što smo naglasili u prvoj raspravi o ovoj temi, veoma je važno da mi unaprijed vidimo gdje bi, moglo, gdje bi mogla globalizacija utjecati na naša tržišta i e, procjene učinka bi trebale to učiniti. Država, socijalni partneri i kompanije bi trebali surađivati kako bi predvidjeli te efekte. E, što se tiče e, točke 4, mi podrž, odnosno 5, mi podržavamo jače korištenje tih e, instrumenata za obranu trgovine. To je najbolji način da se borimo protiv nelojalne konkurencije koja može imati katastrofalni učinak po naše kompanije. Što se tiče točke 4, izražavam rezervu ispred EPP-a ovaj prag bi doveo do povećanja e, korištenja sredstava iz EGF-a, e, većeg pritiska na EGF, a glavni cilj EGF-a je da omogući radnicima da se prekvalificiraju, nađu nova, nove poslove i tu imamo ograničene e, resurse, tako da mislim da to nije izvedivo. Mi smo htjeli insistirati na mogućnosti da se e, naprave neka izuzeća od tog praga u nekim slučajevima. Važno je da vidimo direktnu vezu između EGF-a i e, statusa tržišne ekonomije trećih zemalja. To je veoma važno. Gospođa Stavati. Odnosno gospodin Stavati. Kao u okviru slobodne trgovine e, mi e, ACD je odbio e, sporazum o slobodnoj trgovini po pitanju subsidijarnosti. da li na našoj organizacijskoj razini se nešto još može učiniti? to je pitanje. Kod europskog rješenja je razmjena informacija neizbježna jer imamo vrlo složene strukture. Svaka država ima određene interese da ovaj fond iskoristi u najvećoj mogućoj mjeri. ECR se zalaže za konkurentnost. To neprestano ponavljam. Hvala lijepa. A za e, ALDE, gospođa Disanis. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da mi e, apsolutno trebamo i dalje imati taj fond, to je odlična mjera, ali moramo ga još malo poboljšati. On je veoma važan, odnosno ono što je veoma važno je da se predvidi e, učinak globalizacija, a ne da se reagira kada do toga dođe. Zbog toga trebamo te studije u učinku i mislim da izvjestiteljica je veoma to dobro naglasila. To je veoma važno za vjerodostojnost ovog fonda. Također trebamo vidjeti kakav je učinak na mala i srednja poduzeća. To je od ključne važnosti zato što oni otvaraju radna mjesta u Europskoj uniji, a vrlo često ih se zaboravlja u nacionalnoj politici i zato je od ključne važnosti to što izvjestiteljica upravo to naglašava, te ja to podržavam. Naravno, uvijek je dobro pokušati stvari riješiti u korijenu, i trebamo osnažiti TDI, znači te instrumente za obranu trgovine, to je već naglašeno, ali kada već imamo te instrumente, onda zaista trebamo i djelovati, trebamo strategiju i trebamo zajedničku industrijsku i ulagačku strategiju i tu trebamo Europsku uniju koja će biti proaktivnija. Mm, hvala. A za goje Gospodin Pola. Dobro jutro. Zahvaljujem izvjestiteljici na ovom vrlo interesantnom i impresivnom prijedlogu, rekao bih. Zapravo nam je to bilo jedno ugodno iznenačenje. Jer mi trebamo naglasiti e, i stalno naglašavati da globalizacija nije samo nešto pozitivno, nego ona vrlo često ima i negativne posljedice kao primjerice e, nezaposlenost, te stoga trebamo dati podršku onima koji ostaju bez posla ili e, poslovnim subjektima koji se zbog globalizacije suočavaju s problemima. I također podržavamo ideju da bi trebalo e, doći do evaluacije svih trgovinskih sporazuma, odnosno e, njihovih posljedica. I posebno bi trebalo vidjeti kakav će to imati efekt po ove najranjivije sektore. Također e, pozdravljamo proširenje mandata E, ovog fonda koji će sada obuhvaćati i one radnike koji su ostali zbog, bez posla zbog globalne financijske krize. I nadalje. Gdje god postoji neka regija koja e, bi mogla se okoristiti inicijativom za zapošljavanje mladih, to bi trebalo iskoristiti kako bi se omogućilo zemljama članicama da mladima koji su nezaposleni e, se dade neka socijalna zaštita. Ta mjera će uskoro e, isteći, ali mi bismo htjeli da to postane jedna trajna mjera. Neki konkretniji prijedlozi ova brojka od 500 radnika je previsoka. Mi bismo htjeli da se taj prag promijeni i da sada imamo prag od 50 radnika, zato što bi to obuhvatilo i mala i srednja poduzeća. A drugo, mi bismo htjeli da se e, proračunska sredstva za Europski globalizacijski fond povećaju, e, zato što učinci globalizacije će se i dalje nastaviti osjećati. Također moramo pojednostaviti proceduru i moramo bolje informirati, podići svijest kod zemalja članica koje bi trebale provoditi sve ove mjere. Hvala. Marija Arena. Hvala. Zahvaljujem Agnes na uloženom naporu. Ovo što je izvjestiteljica predložila je veoma interesantna. Trebate samo vidjeti kako funkcionira taj fond u ovom momentu, da vidite da se radi o jednom ex posteriori e, fondu. Dakle, mora doći do efekta globalizacije, znači sektori industrije moraju se već naći pogođenima, tisuće radnih mjesta mora biti izgubljeni i onda vi pomažete tim radnicima da nađu nova radna mjesta dakle kod tog e, fonda za prilagodbu globalizacije EGF e, imamo zahtjeve koji dolaze iz iste regije. To znači da e, regije ostaju bez svojih industrija i onda je veoma teško omogućiti tim ljudima da ponovno nađu posao ako ogroman postotak ljudi ostane bez posla u cijeloj regiji i onda neću nas iznenaditi kada vidimo da te regije e, se suočavaju sa opadanjem gospodarske aktivnosti zbog toga što je na njih negativno utjecala globalizacija. Kao što je rekao kolega, mi trebamo zaista analizirati e, te e, sporazume o slobodnoj trgovini kako bismo se pobrinuli da zaista vidimo E, na koji način možemo koristiti sredstva iz EGF-a i vidjeti možemo li to učiniti ranije. Dakle, ako vidimo da bi neki sporazum o slobodnoj trgovini mogu utjecati na neki sektor industrije, e, to je malo kontroverzno zato što obično su te analize dosta na makro razini i e, rijetko gledaju kako će to utjecati na pojedine regije, tako da bi možda ta analiza tih sporazuma trebala biti bolje ciljana i na taj način bismo mogli spriječiti da se u tom kasnom momentu koriste ova sredstva iz ovog fonda. A možemo prilagoditi sam fond, tako da e, se ne radi samo o reakciji na štetu koja je već počinjena, nego da u ranijem momentu reagiramo. I e, potpuno se slažem da trebamo povećati rezerve u tom fondu. 150 milijuna godišnje nije dovoljno da bi se oblažile negativne posljedice globalizacije. Tako da ja bih definitivno glasala za to da se poveća, poveća sredstva. Hvala, dakle dajem sada riječ komisiji. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici. Ispričavam se, malo sam prekasno stigla zato što nisam e, znala kada će ova tema biti na dnevnom redu, tako da se zaista ispričavam. i mišljenje i nakon što sam e, čula sad ovu raspravu, dio rasprave, e, mislim da velik dio ovoga što zahtjeva vezano za trgovinske sporazume i njihove efekte zapravo izlazi iz okvira korištenja ovog fonda. Znači to su neki elementi koji bi se trebali uvrstiti u buduće trgovinske sporazume. Mislim da je to zaista ispravno i to je najbolji način da se riješi ovaj problem. No, pitanje malih i srednjih poduzeća. Mislim da je to već e, dosta dobro obuhvaćeno postojećim fondom zato što imamo ove sektorske i regionalne slučajeve, imamo mogućnost da smanjimo e, broj korisnika fonda, sredstava fonda u onim slučajevima kada dođe do e, značajnog utjecaja na regiju ili na gospodarstvo. Imajte na umu da ovaj argument subsidijarnosti je veoma važan. Europski instrument se ne može koristiti ako imamo samo 50 izgubljenih radnih mjesta, jer je to nešto što se smatra da se s time mora moći nositi regija ili zemlja članica. No, ako se radi o maloj zemlji članici ili maloj regiji sa malim tržištem rada, onda je moguće tražiti sredstva iz Europskog globalizacijskog fonda čak i ako su brojke male, a ovaj plafon od 500 e, je vrlo često smanjivan e, za potrebe pojedinih slučajeva. Što se tiče nezaposlenih mladih ljudi, e, to su oni koji nisu, koji se niti ne školuju, niti su zaposleni, to izuzeće sada ističe i ti mladi ljudi ne mogu koristiti punu puni provedbeni period od dvije godine zato što svaki zahtjev koji se sada podnese će, neće moći se koristiti sredstvima tijekom dvije godine, to morate imati na umu. Što se tiče proračunskih sredstava, u ovom momentu se smatra da je to dovoljno, no ako se proširi e, koriš, e, koriš, situacija u kojoj će se koristiti ta sredstva, onda se to može ponovno razmotriti. Mislim da sam odgovorila na ova pitanja koja su postavljena dok sam bila ovdje, ali možda ima drugih na koje još uvijek treba odgovoriti. Hvala. Hvala. Zahvaljujem i gospođi iz komisije i cijeloj komisiji na njihovoj e, reakciji. zaista treba pozdraviti da su svi rekli da je važno gledati učinak trgovinskog sporazuma od samog početka. Dakle, pratiti gdje je taj učinak i trebamo znači imati stvarno tu e, ozbiljnu procjenu učinka i to može u velikoj mjeri doprinijeti. Naravno, uz prilagodbu direktive o informiranju i konzultiranju tako da socijalni partneri budu uključeni u cijeli proces puno ranije, u puno ranijoj fazi kako bi se vidjelo koje su moguće implikacije, reperkusije promjena do kojih može doći zbog primjene trgovinskih sporazuma u pojedinim sektorima. Sad kad sam čula ove komentare, s jedne strane čujem EKR koji kaže subsidijarnost, subsidijarnost, nema tih pravila, ne slažem se s time, ali to ste već vjerojatno i sami shvatili. E, tu se radi i o broju ljudi, jer mala i srednja poduzeća u smislu e, raspoloživosti sredstava se žale i oni zaista trpe. Oni kažu da naprosto ne mogu dobiti ta sredstva i važno je vidjeti što se može učiniti izgleda da postoji određena fleksibilnost, ali mi se moramo pobrinuti da pristup tom e, fondu se puno ozbiljnije razmatra. Tako da ću rado razmotriti ovu točku gdje se govori o tim pragovima, ali e, trebamo zaista učiniti nešto da pomognemo malim i srednjim poduzećima. Moramo im pomoći više. Nisam e, tu ništa rekla o e, području primjene ovog fonda. Razgovarala sam sa gospodinom Šenom i e, razmotrili smo izvješće Ample. Vi možda bismo trebali zapravo to prepustiti ljudima koji rade na tom izvješću zato što veza između slobodne trgovine, procjene učinka i e, brige da mi ne reagiramo na ono što se već dogodilo, nego da e, ranije reagiramo, to je sve dio socijalnog dijaloga. Ali evo, zahvaljujem na svim ovim primjerbama, sve sam to uzela k znanju. Hvala. Hvala lijepa, moramo malo ubrzati sada kako bismo mogli pravodobno e, završiti našu raspravu. 22. ožuka je rok za amandmane. 18 sati popodne. Šest sati popodne. A glasovanje će se održati 20. i 21. travnja. Hvala. I time dolazimo do 17. točke dnevnog reda. prilično važna točka dnevnog reda. Znate da zbog rata u Siriji mnogi, imamo mnogo izbjeglica. Procjene su da će polovica stanovništva Sirije morati pobjeći iz Sirije. I mnogi ljudi pronalaze zaštitu i utočište u susjednim zemljama, između ostalog u Jordanu procjene su 630 tisuća sirijskih izbjeglica se nalazi u Jordanu i Europska unija mora i već je počela razmišljati o tome kako pomoći tim ljudima čiji životi su ugroženi, ali isto tako i na ekonomski način su ugroženi. 4. veljače na konferenciji e, donora je to upravo tako formulirano. Moramo poboljšati uvjete života. To je realni pristup. I trebali bismo otvoriti držište EU-a proizvodima iz izbjegličkih kampova. posebice u smislu promjene oznaka zemljopisnog podrijetla kako bi ti proizvodi imali bolji promet. Komisija je izradila odgovarajuće mjere o kojima ćemo razgovarati danas. Veseli me da je veleposlanik Kraljevine Jordana danas ovdje s nama njegova ekscelencija, dr. Josef Batajni i njemu ćemo dati, on će doći za nekoliko minuta ovdje. I nakon toga ćemo govoriti o našim aktivnostima. Najprije bih zamolio komisiju da nam predstavi svoja razmišljanja. Hvala lijepa. Ovo danas baš nije najbolje, dan za sudjelovanje komisije, no obzirom da imamo još uvijek vremena, rečeno mi je da su moji kolege na putu, krenuli su Možda smo mogli pričekati. Not the best day for the commission. Ah, might be. Eh, da, stvarno nije dobar dan za komisiju. Onda ćemo napraviti stanku od pet minuta. U 11.20 ćemo ponovno nastaviti. So, um, the commission is there, but now our... Komisija je tu, no sad nemamo izvjestitelja. Is there... Molim da Emanuel se vrati ovdje, dajte ga doveste.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 Nevertheless, so, now we start. Evo možemo početi. Kao što sam već objasnio, mi ćemo sada razgovarati o mogućnosti da se, da se pojednostave pravila o podrijetlu za proizvode iz Kraljevine Jordan e, za izbjegličke logore i u našem holističkom pristupu na stanju da se poboljšaju životni uvjeti i e, mogućnost e, mogućnosti za e, ljude u tim izbjegličkim logorima, posebno onih iz Sirije, dakle da ti proizvodi mogu lakše doći na europsko tržište. Veleposlanik Kraljevine Jordan je ovdje s nama i Mislim da ću nakon komisije dati riječ njemu da on reagira vezano za ove planove koje komisija ima. Evo sad imamo tu i predstavnika komisije, te e, ću zamoliti komisiju da nam e, iznese svoje mišljenje o tim planovima za pojednostavljenje ovih e, pravila o podrijetlu u ovom kontekstu. Izvolite. Thank you very much, Mr. Chairman, and good morning. Hvala lijepa. Dobro jutro svima. Dobro jutro svim zastupnicima. Uistinu mi je drago da mogu izvijestiti odbor o inicijativi koju upravo pripremamo vezano uz Jordan na području pravila o podrijetlu. Da vam nešto kažem o kontekstu. Mi smo svi svjesni velikog učinka krize u Siriji na susjedne zemlje i na cijelo po, cijelu regiju. I u tom smislu Kraljevina Jordan je bila posebno pogođena, zemlja koja je primila više od milijun izbjeglica iz Sirije i istodobno je tradicionalna trgovina u Jordanu narušena zbog gubitka tržišta u Siriji i u Iraku i postala je Jordan je postao glavnom tranzimskom rutom za Tursku vezano uz mnoge proizvode. U ovakvoj situaciji Jordan je se tražio nekoliko puta pomoć međunarodne zajednice i Europske unije u smislu sveobuhvatnog i holističkog pristupa kojim bi se odgovorilo na sirijsku krizu. Želio bih izvijestiti ovaj odbor o činjenici da je Jordan u tom kontekstu podnio poseban zahtjev Europskoj uniji za podršku putem inicijative o trgovinskoj politici, osim humanitarne i razvojne pomoći koju EU inače pruža. Konkretno, Jordan je zatražio od EU-a da omogući fleksibilnija pravila o podrijetlu koja bi se primjenjivala na jordanski izvoz u EU koji trenutno čini u bilateralnom e, u okviru bilateralnog sporazuma, to je sporazuma o pridraživanju. Vezano uz druge mjere, Jordan je izrazio očekivanje da bi ovo trebalo potaknuti dodatna ulaganja u zemlju kao i proizvodnju i trebale bi se stvoriti prilike za zapošljavanje ne samo za sirijske izbjeglice već i za Jordance i na taj način bi se ublažio pritisak na izbjeglice da napuste zemlju i priključe se drugima koji idu prema Europskoj uniji. Taj prijedlog je Jordan predstavio prošle godine u jesen i u sječnju ove godine smo izradili jedan radni dokument za vašu informaciju u kojem predstavljamo taj holistički pristup. Nakon razgovora sa Jordanom, komisija trenutno radi na prijedlogu inicijative EU-a ja bi podržala Jordan u tom smislu. Posebice radimo na izradi prijedloga za rokove i prilagodbu sadašnjih pravila o podrijetlu, što bi uspostavilo pozitivnu vezu sa izbjegličkom krizom, jer bi se stvorile nove prilike za zapošljavanje i potaknula ulaganja. Koji su najvažniji elementi tog prijedloga? Iznijet ću vam samo neke. Na prvom mjestu potencijalno trajanje inicijative. To je nešto što mora biti dovoljno dugo i dostatno dugo kako bi stvorilo inicijative za ulaganja i za učinkoviti ekonomski odgovor vezano uz potencijalni jordanski izvoz mi mislimo da bi prikladno razdoblje bilo 10 godina uz mogućnost prilagodbe programa na sredini razdoblja putem srednjoročne revizije. Moramo definirati razvojne zone unutar Jordana u kojima bi se stvarale ekonomske prilike za izbjeglice. U tom prijedlogu iz prosjeca prošle godine Jordan je identificirao pet industrijskih razvojnih zona. U tu svrhu mi razmatramo odabir tih zona zajedno sa Jordancima i možda ćemo tom odabiru dodati još neke zone kako pripremamo ovu inicijativu. Jordan je uvidio potrebu uspostave veze između ovih aktivnosti i zapošljavanja izbjeglica. Što se tiče pravila o podrijetlu koji će biti alternativa ponuđena izvoznicima u Jordanu, e, umjesto pravila iz sporazuma o pridruživanju, želimo im ponuditi pravila koje inače primjenjujemo za najmanje razvijene zemlje u okviru EBS programa to su fleksibilnija pravila za izvoznike i stoga bi mogli, mogla proizvesti dodatne inicijative za trgovinu i proizvodnju. Spomenuo sam da se moramo pozabaviti pitanjem na koji način će se primjenjivati ova inicijativa, pa to znači da kako ju pripremamo, dogovaramo prikladne mehanizme za certifikaciju, verifikaciju i praćenje kada jedna inicijativa bude implementirana. Također razgovaramo sa Jordanom još uvijek koji bi bio prihvatljiv obuhvat proizvoda. Moramo uzeti u obzir pitanja vlastite ponude u Jordanu i prioriteta. Ja nema smisla da implementiramo inicijativu koja bi bila isključivo kozmetičke naravi. Koje god proizvode da izaberemo i uključimo, oni moraju biti svrsishodni. Inicijativa mora stvoriti e, nova radna mjesta, e, stimulirati izvoz i ulaganja. Što se tiče mehanizama putem kojih zamišljamo provedbu ove inicijative, razmatramo mogućnost e, osnivanja odbora za zajedničku inicijativu kojim bi se izmijenio relevantni protokol sporazuma o pridruživanju. Sporazum o pridruživanju već daje tu mogućnost odboru za pridruživanje i u drugim okolnostima, u nekim drugim mediteranskim zemljama, ta mogućnost je iskorištena. Kao postojeće međunarodno tijelo. Taj odbor će osnivati, osnovati vijeće na temelju prijedloga komisije. Isto tako je važno da i parlament bude informiran i upoznat s ovom inicijativom što se tiče rokova. Važno je odgovoriti promptno u sadašnjoj situaciji. Komisija priprema prijedlog koji će se podnijeti vijeću Nadamo se da ćemo dovršiti prijedlog do kraja travnja ili početka svibnja, s čime će se utrti put za donošenje zajedničke odluke EU-a i Jordana prije ljeta za implementaciju inicijative. Dakle, ukratko, gospodine predsjedniče. Dobili ste dojam o onome što mi radimo e, u komisiji sa našim partnerima iz Jordana. Ako imate bilo kakva pitanja, mi ćemo vrlo rado odgovoriti. Hvala. Hvala. Ja ću dati riječ predsjednici odbora za razvoj, zastupnici Lindy Meketi, a nakon toga ću dati riječ njegove ekscelencije veleposlaniku Jordana. Dobar dan, hvala gospodine predsjedniče. Najprije bih želio zahvaliti Europskom parlamentu na kontinuiranom interesu i podršci Jordanu tijekom zadnje dvije godine i želio bih zahvaliti ovom odboru na interesu i na tome što je meni pružena prilika da vam se obratim. Moj kolega iz komisije je oslikao vrlo jasnu sliku onoga što se događa. Ušao je i neke pojedinosti u koje ja neću ulaziti, već ću samo razmijeniti neka gledišta ideje s vama. Jordan u turbulentnom okruženju i dalje ostaje primjer umjerenosti i stabilnosti i kao takav će uvijek surađivati sa međunarodnom zajednicom e, kako bi doprinio miru i sigurnosti u cijelom svijetu. Svojom aktivnom diplomacijom, uključujući između ostalog e, članstvo u Vijeću sigurnosti UN-a i e, supredsjedništvo zajedno sa EU-om u Uniji za sredozemlje. Osim toga, Jordan je bio vrlo aktivan u zagovaranju vrlo važnih pitanja međunarodne naravi i regionalne naravi. E, Jordan podržava različite deklaracije, inicijative koje idu u tom smjeru. Jordan je uvijek bio na čelu globalnih inicijativa za toleranciju, prihvatljivost, dijalog i suživot u kulturnom i religijskom smislu. To se odražava u mnogim jordanskim inicijativama, uključujući zajednički svijet i tjedan skladan e, UN-a, čime se pojačava tolerancija, dijalog. Unatoč regionalnoj krizi i turbulentnosti, Jordan i dalje pokazuje ustrenost i odlučnost i kreće putem reformi Jordan iskorištava turbulentnost u regiji i nedavno usvajanje novog elektoralnog prava i zakona o općinama potvrđuje predanost Jordana reformama koje to je postupan i stalan proces što se tiče učinka sirijske krize na Jordan kao što mnogi od vas znate, Jordan je otvorio svoje granice izbjeglicama tijekom cijelog prošlog desetljeća. Postoji kontinuirani priljev sirijskih izbjeglica. Više od 1,3 milijuna sirijaca se nalazi danas u Jordanu. Većinom su to urbani izbjeglice. Drugim rječima, vrlo mali postotak živi u kampovima. Većina žive u selima i gradovima Jordana, što je zapravo još veće opterećenje za zajednicu domaćina i samu vladu. To je, sve predstavlja veliki teret na već male prirodne resurse kao što su voda. Jordan je e, e, četvrta najsiromašnija svijeta, e, zemlja svijeta po vodi i sada ćemo uskoro postati druga obzirom da imamo 3 milijuna stanovnika, uključujući e, i se druge nacionalnosti. Jordan je siromašna zemlja, postoji oskudica, osim vode i oskudica energije, e, posebice nakon prekida e, dotoka plina iz Egipta. Obrazovni sustav također je pod velikim pritiskom. Većina škola u Jordanu radi u dvije ili tri smjene, trenutno. To je veliko opterećenje za obrazovni sustav, osoblje, učitelje. Pokušavamo uključiti što je moguće više sirijske djece u te škole. Želimo im pružiti nadu. No i naši resursi su ograničeni i mi imamo granice, ne možemo uključiti svu sirijsku djecu i dalje radimo na tome. I također sektor zdravstva je pod velikim pritiskom jer po nalogu kralja Jordana e, sva sirijska djeca imaju puni pristup zdravstvenim uslugama poput Jordanaca. U prošlosti su Jordanci čekali 20 minuta u bolnici, sada čekaju 3 do 5 sati i postoji nedostatak određenih lijekova. Sektor zapošljavanja je također velik, pod velikim teretom. Sirici su preuzeli više od 700 tisuća poslova od Jordanaca. Na primjer, otac koji ima petero djece i sada to pomnožite sa 700 tisuća, e, dobit ćete milijun Jordanaca koji osjećaju posljedice e, tog smanjenog e, mjesečnog prihoda. Jordan također je domaćin 400 tisuća e, Iračana. Oni u Jordanu nisu izbjeglice, ali dijele sve sa Jordancima, uključujući infrastrukturu, energiju, vodu, obrazovni sustav, zdravstveni sustav. Nedavno Jordan je vrlo tolerantna zemlja u regiji. Uspjeli smo dovesti e, desetine tisuća kršćana i jezida koji su bili pod pritiskom terorističkih skupina ISIS-a iz Iraka i sada žive u Jordanu i dijele oskudne resurse. Nažalost, tijekom prošle godine smo primili više od 100 tisuća jemenaca i libijaca zbog situacije u njihovoj zemlji. Dakle, svi dolaze u Jordan jer je Jordan tolerantna zemlja, otvoreno društvo, no kao što je njegovo veličanstvo kralj rekao, mi smo došli do samih granica. Jordan je broj, zemlja broj jedan koja je u cijelom svijetu koja je zaprimila najviše izbjeglica E, Jordan je posve iscrpljen u tom svom pokušaju da zaštiti izbjeglice. Međunarodna zajednica je pružila samo 36% onoga što je potrebno u odnosu na prethodni plan reakcije Jordana tijekom prošle dvije godine, a ostatak od 70% mora e, zbrinuti jordanska vlada troškovi za jordanski proračun bili su oko 7 milijardi američkih dolara od 2011. zbog sirijskih izbjeglica. Novi plan Jordana e, zahtjeva proračun od oko 8 milijardi dolara za razdoblje od 2016-2018. Jordan i dalje poziva svoje partnere da obustave ne samo priljevi izbjeglica u Europu, već Jordan čini sve što je u njegovoj moći da zaustavi strane borce, teroriste i radikalizaciju. Mi smo se uvijek pokazali vrlo vjerodostojnim partnerom Europskoj uniji. Turbulencije u regiji imaju ozbiljne posljedice na jordansku trgovinu, kao što je kolega iz komisije rekao. Tradicionalne trgovinske rute su prekinute zbog krize u Siriji i Iraku i to je dovelo do pogoršanja e, službene trgovine proračuna Jordana i naravno utjecalo je i na turizam. Imajući sve ovo na umu, Jordan je odlučio podnijeti međunarodnoj zajednici e, holistički pristup Nažalost, izbjeglice se neće baš tako skoro vratiti i zato Jordan želi pružiti nadu Siricima koji žive u Jordanu, stabilizirati ih e, kako bi se osjećali korisnima i ne upuštati se u ovaj e, riskantan put prema Europi. Na temelju istraživanja koje je probao UNHCR, većina Sirijaca je započelo prodavati svoju imovinu, kuće, zemlju u Siriji kako bi mogli platiti put. Jordan surađuje sa međunarodnim e, vlastima kako bi došlo do stabilizacije. Moram vam reći da neki prijatelji unutar EU-a su predložili Jordanu da razmišlja o slanju izbjeglica e, putem mora prema Europi, no mi smo im zahvalili i rekli smo Jordan nije nikada iskoristio krizu, zlorabio krizu, nikoga nismo ucjenjivali, mi smo vjerodostojni, pouzdani partneri, mi želimo surađivati s partnerima kako bismo pronašli rješenje i stabilizirali cijelu regiju. I zato je Jordan odlučio otvarati nova radna mjesta, stotine tisuća, ovisno o ulaganjima koja možemo privući u Jordan od EU-a i međunarodne zajednice, broj radnih mjesta će ovisiti o tome koliko u kojoj mjeri možemo ostvariti sporazum i mehanizme olakšavanja i podnostavljivanja s našim partnerima u EU. Jordan je naznačio da smo odredili pet industrijskih razvojnih zona koje bi uključile Sirice i Jordance koji bi radili zajedno i moramo razmišljati i o novim tržištima jer ćemo imati novu radnu snagu, moramo imati tržište na koja ćemo izvoziti proizvode. E, pregovaramo sa EU i trgovinskom komisijom vezano uz pravila o podrijetlu i tu smo imali određene probleme, također e, oznake zemljopisnog podrijetla i javna nabava. Zato smo pristupili našim partnerima u EU i traži, već duže od 15 godina tražimo pojednostavljenje pravila o podrijetlu i tražimo da se Jordan tretira na način koji je je sadržan u sporazumu sa SAD-om i Kanadom. Dakle, problem je dodana vrijednost pravila o porijeklu. Mi smo se tražili e, dodan posto no naše kolege iz uprave o trgovini su nam rekli da je najbolje primijeniti pristup naj, najmanje razvijenih zemalja u svijetu. Ponuda je 10 godina, revizija bi se dogodila nakon 5 godina, to je veliki izazov jer moramo svi zajedno uvjeriti investitore da dođu i da će e, imati profit, jer 10 godina nije baš tako dugačko razdoblje. Sada ću stati i rado ću primati komentare i pitanja. Hvala. Hvala. Najprije, najprije ću dati riječ izvjestitelju Emanuelu. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem veleposlaniku. na vašim komentarima, na vašim svjedočenjima. Znam da ovo nije jedna jednodimenzionalna trgovinska stavka, već se radi o partnerstvu sa zemljom na kojoj je znatno utjecala kriza u Siriji. Radi se o ogromnom broju izbjeglica koji dolaze u zemlju, kada pogledamo primjer Libanona, Tunisa, Jordana, možemo si sami postaviti pitanje kako mi pozdravljamo i primamo izbjeglice u našim zemljama Europske unije. No, to je drugo pitanje. Čuli smo o utjecaju sirijskog sukoba koji utječe na sve sektore Irak i Sirija naravno uvijek su bili partneri Jordana. Mi sada moramo pokazati potpunu solidarnost, solidarnost, solidarnost sa Jordanom i financijsku pomoć. Možemo razmotriti različite pristupe tome i zamolio bih i međunarodnu zajednicu da provede jedan globalni plan, što je čak nedavno spomenuto na konferenciji u Londonu, na temelju kojega se nadam da ćemo moći e, doprimiti poboljšanju e, situacije. Pravila o podrijetlu proizvoda koji se e, proizvodu u zonama svijeta koja su u razvoju, koje pokušavaju privući strane investicije, e, to su područja sva koja valja podržati i veleposlanik je već rekao velik broj izbjeglica ne živi u logorima, već u e, gradovima u kontaktu sa Jordancima. To vrijedi za većinu doseljenika. To je također dakle, vrlo važno i tu moramo to imati na umu. Moramo se pobrinuti da izbjeglice i Jordan od toga imaju koristi jer pravila o podrijetlu kako se u Kanadi primjerice koriste od 35% ne mogu predstavljati standard. Ne možemo na taj način raditi, već ugraditi određene zaštite sa vremenskim ograničenjima, primjerice na 10 godina prostorni, zemljepisni aspekt e, se također ovdje može primijeniti na zone koje sam spomenuo, a tu imamo i proizvode koje proizvode izbjeglice. Jordan nije potpisnica Ženevske konvencije, na svejedno ispunjava sve svoje odgovornosti E, tako da i to moramo imati na umu. Dakle, doista radi sve što može. Iz tog razloga moramo pomoći Jordanu i spremno preuzeti svoje odgovornosti jer se Jordan nalazi u doista vrlo teškoj situaciji i moramo ih podržati koliko god možemo. Zahvaljujem. U potpunosti podržavam izvjestitelja. E, rado smo saslušali izlaganje veleposlanika i razumijemo ovaj ogroman izazov pred njegovom zemljom, kao izazov za sirijske izbjeglice, jer nemojmo zaboraviti, oni su morali napustiti svoje obitelji, svoje domove. No radi se ovdje i o velikom izazovu za zemlju domaćina, u ovom slučaju Jordan. Čuli smo o svim poteškoćama sa kojima se suočavate, nestašicom resursa poput vode, to su sve ključna pitanja i Mislim da u Europskoj uniji to ne uzimamo dovoljno u obzir. Obećanja i obveze su neke stvari koje se lako putem zagube i treba pratiti koliko ih se zapravo ispunjava. Europska unija mora prihvatiti ovaj izazov i pomoći na sve načine koje može zemljama koje su domaćini sirijskim izbjeglicama. Dakle, ovdje prvenstveno govorimo o izbjeglicama. Pristup komisije ide u dobrom smjeru jer moramo se pobrinuti da sirijski izbjeglice imaju određene mogućnosti e, u Jordanu. No, naravno, ne želimo ovo, da stanje postane trajno stanje, tako da moramo doprinijeti rješavanju tog problema. Dakle, potrebno je odgraniči se na neke strateške proizvode, proizvode koji će stvarati nova radna mjesta, e, tako da su ove zemljopisne zone o kojima smo govorili vrlo važne. Jordan i druge zemlje domaćini zapravo već rade više nego što od njih možemo uopće zatražiti, a mi moramo odraditi i svoj dio. Linda McEwen, predsjednica od Intfeld. Hvala, zahvaljujem na pozivu danas. Gospodine poslaniće, voljela bih da je više kolega danas prisutno ovdje E, ne mislim da dovoljan broj kolega u parlamentu e, razumije što se događa. Ja osobno nisam posjetila Jordan, posjetila sam područje u Južnoj Turskoj koja također udomačuje velik broj izbjeglica koje, kao što ste rekli, ne žive u logorima već u zajednici i veliki izazov e, pred zemljama koje pokušavaju integrirati te ljude iz svog susjedstva. Većina izbjeglica u svijetu, imamo to na umu, zapravo još uvijek su u zemljama koje su razvoju ili zemlje koje su srednje razine prihoda, a ne u bogatim zemljama. Dakle, dok sam vas slušala, Osjećala sam se doista ponizno kao i drugi kolege zbog pristupa vaše zemlje, tako da vjerujem da mi u Europskoj uniji i naš odbor bi trebao pružiti e, potporu. Odbor za razvoj i nadležan za nadziranje e, humanitarne pomoći Europske unije u svim zemljama i zapravo danas u svijetu vidimo velik broj situacija koje postaju sve duže i gdje znam da će izbjeglice živjeti godinama u logorima. Susrela sam jednog e, mladića iz Somalije koji je tako propustio svoje cijelo obrazovanje jer je bio u izbjegličkom logoru u Etiopiji 14 godina. Dakle, od 9. do svojih 20. godina. U Keniji djeca se rađaju u izbjegličkim e, logorima. Dakle, ljudi provode cijele živote van svojih zemalja i mi moramo zauzeti tu jedan drugačiji pristup, drugačiju perspektivu i razmotriti dugoročne mogućnosti i perspektive. Znam da e, glavne uprave ECODEV koji NIR zajednički rade kako bi sastavili mhm. jedan novi plan, europski plan o tim dugotrajnim e, situacijama i razmatraju stvari u tom kontekstu. Zbog toga pozdravljam sporazum s Jordanom iz Londona, mislim da se to pokušava naći rješenje, e, ne mogu niti pretpostaviti kolike su tenzije u jordanskom društvu nakon što su sirijski izbjeglice dobili radne dozvole. Znam kako izgleda ta rasprava moje vlastitoj zemlji. Ta rasprava migracije doista je teška. No mi moramo učiniti što god možemo, jako je promjena pravila podrijetla nešto što može pomoći, mislim da to moramo podržati. Kolege u odboru e, DEVE su mi postavili neka pitanja, možda možete reći o tome, gospodine veleposlaniče, što je sa ispeglicama koji su zapeli u graničnim točkama Hadlandu i što mislite o strožim graničnim kontrolama u Jordanu? Sličnu situaciju imamo i u Grčkoj. Upravo sam došla sa sastanka gdje sam čula o 37 tisuća izbjeglica koji žive u vrlo teškim uvjetima u Grčkoj. Dakle, jedno što iz ovoga možemo izvući je da moramo raditi zajednički ne samo u Europskoj uniji, već i s našim partnerima u drugim zemljama kako bismo pronašli rješenja ovih problema i kako bismo si međusobno pružili podršku u ovoj teškoj krizi. Nadam se da ćemo moći dogovoriti sa ovim promjenama pravila prirekla kako bismo pronašli dugoročna rješenja problema. Hvala David. Bit ću kratak, ne želio sam se javiti za riječ, iako se slažem s drugim kolegama i nemam mnogo dodati, samo suštini. Ja sam bio glavni promatrač tijekom izbora u Jordanu 2013. I osim drugih komentara koje smo čuli, valja imati na umu da je 2013. u situacijama koje su bile e, također komplicirane, iako ne kao danas, ali da je Jordan uspio držati poštene, pravedne izbore nakon izbora smo dali svoje prijedloge kako bi sistem se još mogao poboljšati, ali radi se ovdje o jednoj stabilnoj demokraciji u regiji koja po tome baš i nije poznata. I to bismo trebali cijeniti i pokušati sačuvati. Nadalje, znam da se broj izbjeglica dramatično povećao od 2013. ali već tada je postao znatan broj izbjeglica u Jordanu. Ja sam sam četiri, pet puta posjetio različite dijelove zemlje kroz nekoliko mjeseci i uvijek sam doista bio impresioniran tolerancijom koju su Jordanci pokazivali e, izbjeglicama, možda zbog toga što su Jordanci i sami e, tako nešto proživjeli kao izbjeglice iz drugih dijelova istoka, no doista razina tolerancije bila je izvanredna. Možda je zbog toga i Jordan propatio jer jednostavno nije dobio dovoljno pažnje ne onoliko koliko zaslužuje usporedbi s drugim zemljama Bliskog istoka. To je zemlja koja nije baš e, bogata prirodnim resursima i preživljavaju tako što proizvode, prodaju i čuli smo od veleposlanika i komisije kako je ovo utjecalo na transportne rute i postrojenja e, i kako je na to utjecao rat u Siriji. E, Jordanci su me 2013. zamolili da radim na pravilima podrijetlo i radio sam na tome, kao drugi kolege, ali u komisiji smo naletili doista na blokadu, iako sada vidim da se stvari mijenjaju, ne znam u kojoj mjeri, znači mi se da konferencija veljače ove godine koju je Linda spomenula u Londonu, e, zapravo potaknula tu promjenu. Manuel je spomenuo Amerika i Kanada dopustile su 65% što je mnogo bolje od naših 35% kada govorimo o pravilima u podrijetlu i nadam se da ćemo mi ovu promjenu doista moći hitno provesti jer je ona hitna. Kao što su drugi rekli, e, to je jedan doprinos koji mi možemo pružiti iako dajemo makrofinancijsku pomoć Jordanu, ali uzevši u obzir razmjer problema s kojim se oni suočavaju, to nije dostatno, tako da trebamo učiniti što god možemo kako bismo ovoj zemlji pomogli. Hvala lijepa. Sada dajem riječ komisiji. Želio bih se nadovezati na ovo što je upravo sada David rekao vezano uz pitanje akumuliranih pravila o podrijetlu. Što se tiče e, najmanje razvijenih zemalja imamo 75%, a pojednostavljeno postupanje po mom mišljenju bilo bi da na temelju zahtjeva koje smo zaprimili da omogućimo Jordanu neko određeno vrijeme ista pravila. To bi pojednostavilo provedbu. Drugo, vrijeme trajanja. Ako sada uistinu želimo privući ulaganja, nije li razdoblje od 10 godina uistinu prekratko? imamo u svim našim sporazumima o ulaganjima i trgovinskim sporazumima, kada se radi o ulaganjima, imamo vrijeme trajanja od 20 godina. Mislim da je to opravdana logika jer tada e, započinje amortizacija, otpis ulaganja. Dakle, nakon 20 godina tek. Koji je razlog za ovih 10 godina? I treće, koji proizvodi u kojim regijama su najviše pogođeni. Jer ne želimo dovoditi u pitanje europske strukture. Izvolite, imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče. Zahvaljujem i zastupnicima i članovima odbora na snažnom poticaju koji su dali komisiji da nastavi raditi na ovoj inicijativi. Cijenimo isto tako i pozitivne komentare koje smo čuli. E, nastavit ćemo raditi sa svojim jordanskim pandanima na razvoju ovog programa kako bi konačno mogao biti proveden što je prije to izvedivo. Mm, nadam se da će to moći biti pokrenuto prije ljeta ove godine, kao što sam spomenuo. Par kratkih komentara. Veloposlanik je spomenuo mogućnost pokretanja pregovora s Jordanom za e, sveobuhvatni duboki i slobodni trgovinski sporazum, što je jedna perspektiva koju mogućnost koju komisija smatra važnom, ali je isto tako i proces koji će trajati neko vrijeme i mi ćemo nastaviti raditi s Jordanom kako bismo pronašli prihvatljivu osnovu za pokretanje takvih pregovora, uzavši u obzir i Jordan, i zabrinutost Jordana o pitanjima poput javne nabave i prava intelektualnog vlasništva. Što se tiče elemenata ove inicijative koje se tiču pravila podrijetla, vezano uz trajanje, zaposlenik vam može reći da je komisija početno imala na umu kraće razdoblje od deset godina, tako ga smo već tu malo popustili, nemojte možda previše inzistirati e, na tome, jer pokušavamo doći do jednog ravnoteženog prijedloga koji će dobiti podršku u vijeću kada ga onda izložimo. Mislim da se slažemo time da je zapravo logika iz ovoga da se nešto doista učini, a ne da se radi samo o nekakvom kozmetičkom zahvatu. Nisam zapravo čuo nikakve konkretne komentare na koje bih sada mogao reagirati, ali uvjeravam vas da ćemo nastaviti raditi na ovoj inicijativi i, i dalje obavištavati vaš odbor o napretku u nadolazećim mjesecima. Hvala. Kada mislite da možemo očekivati konkretni prijedlog? Namjera komisije je finalizirati prijedlog rekao bih do kraja travnja, početka svibnja i zatim ga podnijeti vijeću s ciljem donošenja zajedničke odluke između Europe i Jordana prije ljetnog raspusta. Jasno vam je vjerojatno da ovdje imamo jedan paralelni proces gdje raspravljamo i sa jordanskim tijelima, istodobno s našim radom e, unutar institucija, s vremenom i u vijeću. I naravno, krajnji cilj je, je rezultat koji će biti ravnotežen, prihvatljiv i koji će doista unijeti određenu razliku u mogućnosti zapošljavanja za izbjeglice u Jordanu. Siguran sam da bi parlament podržao i ubrzani proces i da možda pokušamo pogurati vijeće da bude malo brže u svojim aktivnostima. Veloposlovniče, želi ste još za kraj nešto reći? Hvala vam. Zahvalio bih e, svim zastupnicima na pozitivnim komentarima. Naravno, nastavit ćemo s pregovorima. Ne radi se o lakoj temi, osobito kada pregovaramo sa glavnom upravom trade, no nemamo to izbora partneri smo, moramo nastaviti surađivati Vratio bih se samo na pitanje dubokog i sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma. Što se tiče trgovinske ravnoteže između e, Jordana i Europske unije, čisto kao primjer, kada je ovo partnerstvo e, izloženo po prvi puta, e, zamisla je bila da se pomogne Jordanu. mogu vam reći da je trenutno izvoz iz Jordana u Europsku uniju otprilike 200 milijuna, dok Europska unija u Jordan izvozi otprilike vrijednost od 4 milijarde. Tako da možete vidjeti kakva je otprilike ravnoteža, odnosno neravnoteža zbog toga što još nismo došli do sporazuma. Spomenuli ste i izbjeglice koji su zaglavili na graničnim prelazima, e, eto jednostavno prema uputama njegovog veličanstva kralja, vlada ima e, uputu da sve granice i sva vrata budu otvorene izbjeglicama. Trenutno imamo u Jordanu preko 2 milijuna gosta, sirijeca, iračina, libijeca, jezida, jemenaca, tako da par tisuća njih doista nas neće upropastiti no uvjeravam vas da se e, radi o isključivo e, sigurnosnom pitanju e, koja je razlog provjere kontrole svih tih osoba jer oni dolaze iz doista sumnjivih područja koje su pod nadzorom terorističke grupacije Daesha. Mi smo već u više navrata dobili prijetnje i prijetnje vezano uz spavače i ćelije koje oni šalju u Jordan kako bi onda mogli započeti u bilo kojem trenutku sa terorističkim operacijama. Nadam se da ovo što ću reći također će ostati unutar prostorije. Vjerojatno ste čuli za terorističku zavjeru u Jordanu prošli tjedan na sjeveru Jordana, dakle gdje je većina Sirijaca, moj grad, naše sigurnosne službe sukobile su se sa velikom terorističkom čelijom, ako je tako možemo nazvati, i hvala Bogu više od 30 osoba je uhićeno, od kojih su neke i ubijene u sukobu, nažalost poginuli su i neki od naših ili ozlijeđeni. I mogu vam reći e, u povjerenju dakle da čak i neki od tih osoba imaju veze e, sa ljudima koji su iz tog područja došli u Jordan. Dakle, ova situacija se isključivo vezuje na sigurnosna pitanja. Hvala, želimo sve najbolje vama i vašoj zemlji. E, Sada ovime zatvaram ovaj dio sastanka e, odbora INTE i vidimo se u